Okay. So welcome back. Happy to start again. Dobrodošli jako mi je drago da možemo ponovno započeti s radom nakon ljetne stanke. E, za početak nekoliko gorućih tema, uključujući i korsiju. Međutim, da bismo započeli sastanak, molim da e, odobrimo dnevni red. E, nitko e, ne prigovore koliko mi se čini. Priopćenja danas nema. Danas će se održati sastanak koordinatora pa ćemo vam priopćenja koordinatora objaviti sutra. Isto tako potrebno je da e, odobrimo zapisnik našeg prvog sastanka održanog 10. srpnja. Prigovora nema pa smatramo da je zapisnik time usvojen. Prelazimo dakle na petu točku dnevnog reda na kojoj ćemo raditi do 10.30 kada naš gost mora otići. Pozdravljam gospodina Hololaja koji će nam govoriti dakle, o toj gorućoj temi Korsi, dakle o e, sustavu za e, kompenzaciju i smanjenje E, ugljika u zračnom prometu, međunarodnom zračnom prometu. Čutimo dakle kako ćemo imati e, jedan mehanizam koji će vrijediti u cijelom svijetu e, vezano za emisije ugljičnog dioksida. To se može vezati i za emisijski sustav kvota koji e, mi imamo i trebamo vidjeti kako će se to odnositi dakle, na korsiju. Europski parlament danas očekuje odgovore i e, moramo vidjeti i nadati se zapravo da nema opasnosti za naš e, sustav. No, za početak dajem riječ našem gostu kojem se zahvaljujem i dajem 10 do 15 minuta za uvodno izlaganje. Hvala, gospodine predsjedniče. Poštovani zastupnici, dame i gospodo, ova tema je stvarno goruća, kao što ste vi rekli. Nadam se da je i ljeto bilo toliko goruće, odnosno toplo, vruće, kao što je i ova tema. E, u svakom slučaju, drago mi je što sam se vratio i drago mi je što smo svi ovdje zato što ima puno posla pred nama. Htio bih započeti zahvalom vama, gospodine Kamfan, što ste me pozvali pred ovaj odbor. Ispričavam se u ime gospođe Bulc. Povjerenica, nažalost, nije bilo mogućnosti pridružiti nam se, pa ja zamjenjujem. Drago mi je što sam danas s vama kako bismo danas raspravljali o sljedećoj skupštini, 40. skupštini ICAO-a i KORSI, sustavu za kompenzaciju i smanjenje emisija ugljika za međunarodno zrakoplovstvo. Potreba da se smanja otisak na okoliš i dekarbonizira prometni sektor je veliki prioritet na našem programu i gospođa von der Leyen je jasno rekla da će to biti prioritet za buduću komisiju. iz zrakoplosa dolazi preko 2% globalnih sakleničkih plinova i ova brojka možda ne izgleda toliko visoka u odnosu na druge sektore, ali brojke se stalno povećavaju bez obzira na napore industrije. Potrošnja goriva po putniku u prosjeku se znatno smanjila posljednjih 10 godina, minus 24% od 2004. do 2017 ta poboljšanja će se sada poništiti zbog rasta sektora. Istovremeno javna e, potražnja i očekivanja društva e, što se tiče održivijeg prijevoza i nešto što se stalno povećava i povećavat će se. I zato je jako potrebno za ovaj sektor da se znatno smanji okolišni otisak i emisije ugljika ako želimo imati dalje rast. Kad smo odredili Um, um, um, smjernice za rad komisije, gospođa von der Leyen je rekla da komisija želi neutralitet u području klime do 2050. što znači da moramo biti ambiciozni u odnosu na trenutni cilj od 40% smanjenja emisija do 2030. godine. Prijevoz uključujući e, civilno zrakoplovstvo, svakako će odraditi svoj dio posla. Ali izabrana predsjednica je rekla da kako bismo postigli stvarni učinak, svi moramo raditi zajedno. To je važno u zrakoplovstvu jer je to globalna industrija i e, u tom kontekstu potrebno je uspješno uvesti i provesti globalni sustav korsiju. To je od velike važnosti za Europsku uniju. Poštovani zastupnici Europskog parlamenta, dozvolite mi da podcrtam da mi pozdravljamo veliki interes Europskog parlamenta za korsiju i općenito interes koji postoji u odboru ENVI i odboru TRAN kao što znate, ovoga mjeseca održat će se 40. opća skupština i kao u Montrealu. Ovaj e, sastanak koji se održava svake tri godine e, služi zato da bi se odlučilo djelovanje kao iduće tri godine. Imajući na umu to da u Europi e, zračni prijevoz može rasti, ali sve ovisi o mogućnosti da se odgovori na potražnju i na zahtjeve za zaštitom okoliša Europa želi da i kao prida veliku odgovornost e, i važnost tom sektoru koji treba promijeniti svoj utisak na klimatske promjene. Što se tiče borbe protiv klimatskih promjena, to znači ugljično neutralni rast od 2020. i razvijanje globalnih strategija konkretnih mjera kojima će se kompenzirati emisije čak ispod te razine. 2016. na zadnjoj skupštini kao došlo je do povijesnog sporazuma kako bi se smanjile emisije ugljika iz međunarodnog civilnog zrakoplovstva. Europa je uvjerila državi kao da je taj globalni sustav jedini način za dalje napredovanje. 2016. neki zastupnici, među kojima je bio vaš potpredsjednik, gospodin Bas Eichhout, bili su članovi delegacije EU-a i oni su doprinijeli dobrom ishodu koji je teško postignut. Korsija, kao što vi dobro znate, je globalno tržno utemeljen mehanizam koji zahtijeva kompenzaciju emisija CO2 sa strane avioprijevoznika onda su na razini iz 2020. Postepena je provedba predviđena od 2021. do 2006. a postaje obvezno od 2027. Uključuje sustav eh, izvješćivanja i provjere koje omogućava prikupljanje podataka i E, kvalitetu emisijskih kredita kako bi se osiguralo e, da se izbjegnu dvostruko obračunavanje. E, na taj način se smanjuje, emisije. Tri godine nakon toga, dakle danas, detalji o provedbi korsije su doneseni i mi sada očekujemo provedbu. Kroz taj proces Europa se trebala boriti protiv nekih država koje su htjele oslabiti korsiju ili koji e, su htjeli utjecati na okolišni integritet. Europa je e, sada sudjelovala u pripremi ambicioznijeg sustava korsija. Danas 81 država predstavlja više od 76% međunarodne e, zrakoplovne aktivnosti i ona žele sudjelovati u pilot fazi koja će započeti 2021. a to je već uspjeh. Korsija je najbolji ili jedini instrument koji imamo za globalno klimatsko djelovanje jer Pariški sporazum ne predviđa međunarodno zrakoplovstvo, a daje veliki doprinos postizanju ciljeva Pariškog sporazuma. Samo ETS, čak i ako je jako ambiciozan, ne bi mogao biti e, dovoljan za rješavanje e, problema e, emisija iz zrakoplovstva jer postoji veliki potencijal rasta tih emisija. E, što se tiče CO2, e, avijacija e, svugdje u svijetu očekuje se da će rasti, ali brže u Europi, a što se tiče globalnog učinka trebamo i globalno djelovanje osim samo europskog djelovanja i ambicija u postizanju svih elemenata za poradu korsija na posljednjem sastanku KOA u šestom mjestu ove godine govorilo se o ekskluzivnosti korsije kao jedine mjere utemeljene na tržištu za smanjivanje CO2 u međunarodnom civilnom zrakoplovstvu u vijeću ICAO-a došlo do podrške u podržavanju formulacije ekskluzivnosti korsija i izraz je donesen na općoj skupštini. Europske države su bile protiv toga, ali e, neki su ipak htjeli to upućivanje na ekskluzivnost i predložili smo sljedeći tekst za usvajanje određuje da Korze je jedini tržišno utemeljen instrument za primjenu emisija CO2 iz međunarodnog zrakoplovstva i e, kojima se može osigurati da međunarodno zrakoplovstvo e, ubraja i obračunava emisije samo jednom. Moguće je da rezolucija će se usvojiti u obliku prijedloga u ovoj, na ovoj skupštini i zato se slažem sa onime što ste napisali, gospodine predsjedniče, u pismu koje ste poslali komisiju u srpnju i o tome se treba razgovarati u Montrealu. Komisija želi djelovati u skladu s odredbama ETS direktive. Komisija će početi sa provođenjem eh, mm, procjene korsije i predstavit ćemo E, izvješće su konotavcima e, u skladu sa zahtjevima ETS direktive. Onda će parlament kao suzakonodavac sa vijećem e, odlučiti na temelju tog izvješća što dalje sa Korsijom u skladu sa ETS direktivom. Na skupštini kao odlučit će se i vidjet će se što i dalje sa partnerima i moramo što prije provesti korsiju u skladu sa e, direktivom ETS i u skladu sa ambicijama u okolišnoj politici EU-a e, i u skladu sa tržištem međunarodnog zakoblovstva. Komisija će usvojiti e, stajalište Unije u vezi sa ekskluzivnošću i tom formulacijom moramo osigurati potrebne mjere kako bi Europa pokazala e, svoje zalaganje. Tekst prijedloga komisije će se ubrzo proslijediti parlamentu. Kao što ste vi rekli u vašem pismu, moramo osigurati autonomnost e, u procesu donošenja odluka u EU. Čikaška konvencija priznaje pravo da se na nediskriminatornoj osnovi primjenjuju zakoni i uredbe na e, zrakoplove iz svih zemalja u skladu sa ciljevima Pariškog sporazuma. Uvijek je EU u međunarodnim pregovorima imao poziciju da zadrži svoje prerogative i da ima ambicioznije ciljeve kad se radi o okolišnim standardima. Poštovani zastupnici, prije samog kraja dozvolite mi da nešto kažem o onome što je komisija poduzela da se smanje okolišni otisak i dekarbonizira prijevozni sektor. Zamolili ste me da govorimo o pripremama za opću skupštinu i kao u vezi sa korsijom, ali želim reći da je korsija samo jedan element od mnogih koji su u e, čitavom nizu mjera koje mi primjenjujemo u ovom sektoru. Bez obzira na tržišno utemeljenim mehanizmima kao što su Korsa e ETA, Europska unija također optimizira Cezar i Europsko jedinstveno nebo. 2,6 milijuna tona CO2 od 2014. godine su tako ušteđene i e, možemo smanjiti još više emisija CO2 kad budemo imali jedinstveno si, e, europsko nebo. Također podržavamo mjere u području istraživanja razvoja i primjene tehnologije za efikasni dizajn zrakoplova. E, poboljšavamo proizvodnju zrakoplova. Imamo mnoge mjere kroz program Čisto nebo i želimo ubrzati uvođenje novih tehnologija od 2025. do 2035. Do 2050. 70% svjetske flota, flote bit će zamijenjeno e, tehnologijama iz e, Čistog neba 2. Vjerujem da efikasne mjere koje postoje mogu biti poboljšane i takozvani SAF je globalno na razini 0,05% i postoje od, naravno određeni izazovi vezano uz infrastrukturu, ali SAF je, ima veliki potencijal za dekarbonizaciju sektora zrakoplovstva i obuhvaća pravni okvir za proizvodnju inovaciju. Mislim da možemo kroz taj sustav smanjiti emisije i smanjiti uporebu kerozina. Imam sada u zadaću da govorim e, između e, dva mandata komisije i ne mogu sada ulaziti u previše detalja, ali mislim da bismo trebali naći rješenja koja su pozitivna za tržište, ali i za zrakoplovstvo i moramo ojačati naše e, instrumente utemeljene na tržištu. Kako bismo smanjili utjecaj na okoliš civilnog zrakoplovstva, E, Europska unija će trebati i dalje tražiti da se drži razina ambicije i e, neutralni rast u odnosu na ugljik od 2020. Moramo povećavati razinu ambicije u svim područjima i poticati tehnološki napredak inovaciju u tjesnoj suradnji s industrijom. Osim toga, Europa mora podsjetiti koliko je važno koristiti e, održiva goriva koja će smanjiti emisiju i misiju i pružati mnoge prednosti sustavu zrakoplovstva. To će biti ključni prioritet u razvijanju i odlučivanju. Poštovani predsjedniče, poštovani zastupnici, to je sve od mene. Hvala vam na pažnji. Thank you very much. Uh, Hvala lijepa. Zaista ste se savršeno pridržavali vremena, a što se samog sadržaja tiče, vidjet ćemo što će reći naši koordinatori o tome. Počinjemo dakle s prvim krugom pitanja. To su pitanja koordinatora. Svaki koordinator imat će po dvije minute i molim vas da se te dvije minute pridržavate. Peter Lize u ime Europske e, pučke stranke. Hvala. E, hvala vam ravnatelju. Imamo dva značajna problema što se Korsije tiče i kao je tijelo Ujedinjenih naroda. I e, moram sada citirati glavnog tajnika Ujedinjenih naroda Gutereša koji je rekao da sve države i svi gospodarski sektori moraju izložiti planove u rujnu ove godine i to planove koje će nam omogućiti do 2030. godine za 50% smanjimo E, emisije, a do 2050. godine da budemo neutralni u emisijama. E, moramo pogledati što je sa i e, ICAO-ma. ICAO je gori od Bolsonara i Trumpa. Jer sektor zrakoplovstva je sektor koji je onaj koji je najdalje od ciljeva je, koje je zacrtao glavni tajnik Guterres. E, Kosija neće obvezati države na emisije. Naime, nikakvo smanjenje nije tu predviđeno, niti ograničenja neće funkcionirati, jer taj sustav kompenzacija ne funkcionira zato što je u osnovi e, pun manjkavosti. I e, tu upravo kažu i ciljevi ujednih naroda. Moramo biti vrlo kritični zbog njihovih stajališta. A druga stvar vezana je za prava našeg parlamenta. Mi smo e, su zakonodavci i mi smo odlučili da treba smanjiti emisije u zračnom prometu a te emisije nisu toliko ambiciozne. Kako objasniti radniku u metalskoj industriji da oni moraju smanjiti emisije, a zrakoplovstvo ne u tolikoj mjeri? Zašto se više e, tereta stavlja na željezare i čeličane? Oprostite, tada zaključujem. Jednostavno tako što nije prihvatljivo ni u kojoj situaciji i komisija mora jasnije e, govoriti nego li što smo govorili, e, što je danas rekao e, glavni tajnik. Sada predstavnica socijalista i demokrata. Hvala lijepa. Hvala na ovoj mogućnosti da vam se obratimo. Za socijaliste i demokrate sasvim je jasno da klimatske promjene zahtijevaju stuboke promjene u društvu, a naročito u sektorima koje emitiraju puno ugljičnog dioksida kao što je međunarodno zrakoplovstvo. I prema tome logično je da za svjetski problem imamo svjetski sustav. Međutim, što se tiče e, provedbe tog sustava, E, tu ima puno problema. Parlament je već e, prigovarao zbog ovakvog sustava. E, recimo, smatramo da je čisto ludilo ovaj sustav kvota do 2020. godine. Jer Korsija ovdje govori o nekim alternativnom vrsti benzina. Šta je taj čista nafta? Naime, to je klimatska pravna rupa. I što ćete napraviti da biste premostili ovakvu manjkavost? Isto tako, Korsija je dakle jedini sustav u zrakoplovstvu te isključuje sve druge postojeće sustave kao primjerice sustave emisijskih kvota Europske unije ETS. Što ćete napraviti da se time ne podreva ETS i isto tako što je s trećim zemljama i njihovim ponašanjem u odnosu na nas. I još posljednje pitanje. Ovdje smo da bismo raspravljali o Korsi, ali moramo biti sasvim jasni, mi u Europi ne činimo dovoljno kako bismo smanjili naše vlastite emisije. Jer e, analiza poreza pokazuje da e, zrakošnji promet ne plaća dovoljne poreze. I zato me zanima što će biti s prijedlostima u budućnosti i kako ćete smanjiti ove manjkavosti. Hvala lijepa. A sada Nils Torvalds u ime kluba zastupnika Renew. Hvala lijepa. Rasprava e, je možda e, malo neskratna i nezgodna u ovom e, situaciji. Dakle, kao što ste već osjetili, rezerve koje imamo e, jesu načine na e, koje je formulirana korsija, jer mi smatramo da ona podriva sustave emisijskih kvota Europske unije, ETS. Hoće li sve države članice ili odbiti taj e, prijedlog, ako to ne funkcionira, što se drugo može napraviti protiv tog e, prijedloga. Isto tako, koje druge mjere e, predviđate? Kao što je rekla upravo gospođa Gutelan, ovo tržišni pristup je problematičan i molio bih vas da nam odgovorite na što je jasniji mogući način. Bas e, kao tu ime zelenih. Tu sam s desne strane. Što je iznenađujuće. Hvala vam lijepa i dobro jutro. Mislim da ste iz usta mojih kolega e, već čuli da to što se ništa ne događa i kao je nešto što nas zapravo zabrinjava. Ali čudi i način na koji komisija na to reagira. Čini nam se da komisija toliko želi rješenje na svjetskoj razini. Tu se svi slažemo da je to najbolja opcija, jer naravno ako svi djeluju, to je najbolje. Ali u ICAO se toliko malo napredovalo a donesene su neke čudne odluke i prijedlozi. Pa Europska unija zaista mora pokazati i kao da treba djelovati u sektoru zakoplovstva i treba pokazati kao da ako oni ništa ne naprave da smo mi spremni nešto učiniti. A to jednostavno znači da treba itekako odbaciti činjenicu da bi Korsija trebala biti jedini e, sustav. Ali isto tako i da ćemo Evropska unija jasno izraziti rezerve, što za sada još nisam čuo iz vaših usta. Isto tako, na način na koji je ovo sročeno, treba vidjeti hoćemo li mi sudjelovati u tome ili nećemo. I to stoji u ETS-u. A ovisi o tome kako e, je predviđena zaštita okoliša u tom smislu. A čini se da ako e, mi e, to predložimo kao u Montrealu, da će se onda mnoga formulacije oslabjeti. Ja ne mislim da je Korsija tu dobro rješenje i prema tome što će Europa u tom smislu napraviti a isto vrijedi i za alternativna goriva. Naime, Europska komisija mora zauzeti jasno i čvrsto stajalište u odnosu na kao i molim vas da nam to potvrdite. E, sada... E, e, netko iz i kluba IDE, nema nikoga, pa sada gospodin Pola iz ECR-a. E, hvala. Možda o tri točke. E, prvo, emisije uličnog biosvita svjetski su problem, prema tome potrebno je tražiti rješenje na svjetskoj razini. Trebamo se dakle radovati što postoji korsija, a moramo tražiti da se u okviru korsije učini više. Ja mislim da je i tekako dobro da je kao jedina organizacija na svjetskoj razini i da ta organizacija pokušava naći rješenje. Drugo, koji mi manevarski prostor imamo, ne budemo li zadovoljni razinom napretka u kao Što dakle može napraviti EU unija da traži da je kao učini više? Osobno smatram da je bolje to učiniti na svjetskoj razini, a ne e, tražiti lokalno rješenje što bi bilo rješenje okviru Europske unije. Nadalje, Europska unija je puno uložila u posljednjim desetljećima na liberalizaciji zračnog prometa. I upravo zbog te liberalizacije svatko u Europi ima pristup zračnom prometu. Prije 20 godina avionom su putovali samo bogati ljudi. Prema tome, ako se mi zalažemo za ovo u okviru Europske unije, rezultat toga će biti da će avionom putovati samo imućni ljudi poput nas. Što dakle komisija e, namjerava učiniti da zračni promet ostane pristupačan europskim građanima. A sada posljednji koordinator ime e, GUE. Hvala e, lijepa. Hvala vam na izlaganju. Slažem se e, sa zastupnicima koji su se ranije javili za riječ. E, ovo što je predloženo nije dovoljno. Međutim, čini nam se da ovaj sustav koji nije dovoljno ambiciozan se pokušava još više razblažiti. Radi se o e, vrlo značajnom problemu. Zračni je promet promet koji se odvija u cijelom svijetu i zato moramo naći rješenje na razini cijelog svijeta. Što se pak tiče održivog goriva, ako i jedna zemlja želi imati alternativna goriva, to znači da se ta alternativna goriva jedva koristiti i cijena goriva će rasti. Međutim, želim vam postaviti još jedno pitanje. Ako se povećaju emisije, kako možemo biti sigurni da će e, sustav kompenzacija biti učinkovit? Jer mogli bismo donijeti i drugačije političke odluke kako bismo utjecali na to, a recimo da se uvedu porezi. Primjerice da u određenom sektoru se emisije kompenziraju tako što će se smanjivati u nekom drugom sektoru, jer u osnovi cilj da se općenito emisije e, smanje. Mogla bi se također uvesti i e, taksa na kerozin. Ako vlasnik automobila mora plaćati e, porez na benzin, zašto ne bi e, svi e, drugi plaćali kao i zračni promet onda? Hvala lijepa svima. Ovo su bile vrlo konkretna pitanja. Znam dakle da sada rješavate mnoge stvari s pravnog stajališta, ali računamo na vas da nam sve jasno kažete sa stajališta komisije. Hvala. Hvala lijepa i hvala koordinatorima na pitanjima. Pokušat ću odgovoriti na najbolji mogući način. Je li e, sustav Korsija savršen? Ne, e, naravno da nije savršen. Međutim, ovo što imamo je zapravo i jedini sustav na svjetskoj razini. A trebalo nam je jako dugo da i ovo ostvarimo. Da, naravno, postoje mnoge manjkavosti i postoji mnogo toga što se može poboljšati. Međutim, kao što znate, kad se radi o međunarodnim pregovorima, uvijek se moraju uzimati u obzir stajališta iz različitih e, dijelova svijeta. A Europa je vrlo snažna u tom smislu i zaista je tražila za maksimalne, e, maksimalne ambicije. Međutim, <clears throat> Europa ne predstavlja većinu. Vrlo je važno da postoji većina e, zemalja koja želi prihvatiti korziju. To je, bi bila većina od 81 države, što bi značilo smanjenje za 76% tih emisija. Dakle, mi pokušamo ostvariti taj ambiciozni cilj. Smatramo dakle da je vrlo važno da se korsija počne primjenjivati. Mi to zaista želimo jer želimo e, to ostvariti i zbog činjenice da će dio tog sustava biti one zemlje koje imaju najveće emisije. A isto tako ne vidimo kako ne bismo bili dio sustava Korsija ako želimo tražiti da se u budućnosti te ambicije povećaju. Mi ćemo svakako tražiti da se ostvaruje i više, ali činjenica jest da sustav nije savršen, kao što je i činjenica da je to jedini sustav na razini međunarodnog značnog prometa. Danas smo također govorili o isključivosti e, Korsije. Hvala e, predsjedniku odbora e, koji je spomenuo da ja sasvim sigurno imam neka pravna ograničenja što se tiče e, toga što mogu vrlo jasno reći. Međutim, to sam naznačio u mom uvodnom izlaganju. Ono što moram reći je da rezolucija Skupštine i kao nije pravno obvezujuća, pa prema tome države članice nisu e, potrebne e, se tome pridržavati. Međutim, što se tiče svih e, drugih mjera zračnog prometa koje su koje postoji ne znači da su one isključive. Oni se moraju jednostavno pridržavati Korsije, ali mi možemo dakle se pridržavati ETS-a. I to je nešto čega ćemo se držati i gdje nećemo e, dopustiti nikakav kompromis. Isto tako, Korsija e, se može provoditi i u svjetlu direktive ETS. Ne mogu zajamčiti što će e, reći e, kolegi povjerenika i zbog toga ne mogu komentirati, ali donijet će se rezolucija vezana za ETS. U svakom slučaju taj ćete tekst dobiti i vi u parlamentu. Gospodine Ika, ovo se ne može kao tekst upotrijebiti protiv Europske unije i Korsija i ETS trebaju raditi na ambicioznom spanjivanju emisija. Zato se bori Europska komisija i Europska komisija će upravo to i predložiti. Naravno, o tome će se kasnije raspravljati s državama članicama. Međutim, mislim da sam ovdje jasan koliko je to moguće, a da istovremeno ne prekoračim ona ograničenja koje me obvezuju. E, pažljivo sam slušao što su rekli koordinatori i jasan mi je stav ovog odbora po pitanju vezanom za isključivost tih sustava. Možda još par riječi na druge teme. Jedno su bila e, teška goriva, odnosno pitanje e, zastupnice, koordinatorice socijalista i demokrata. Želim jednostavno naglasiti da u ovom konkretnom slučaju zaista želimo biti sigurni da uvjeti e, za izbor goriva e, niskih ugljičnih emisija koja se trebaju tek naći da u se za njih daju e, jednaki uvjeti. To naravno e, nije tema sadašnje skupštine, međutim razgovarat će se o tome nakon e, same skupštine. U svakom slučaju taj sustav kompensacija u okviru korsije neće imati negativni učinak. Stručnjaci smatraju da zahvaljujući europske intervencije goriva iz Korsije zapravo se ne smatraju održivima i to možemo sagledati u svjetlu Pariškog sporazuma. Mi ćemo budno pratiti da se ne nađemo u nezgodnoj situaciji u tom smislu, ali kao što sam rekao, ti pregovori tek predstoje. Nadalje, Pitanje sustava kompenzacija e, koje je e, mudro postavio predsjednik odbora. Europski stručnjaci smatraju da su pravila dobra. E, tijelo koje daje stručne savjete o vrstama prihvatljivih kompenzacija je tijelo gdje sjede zaista neovisni stručnjaci. Vrlo ćemo pažljivo nadzirati njihov rad, a e, prve kompenzacijski sustavi e, će se pojaviti krajem ove ili početkom sljedeće godine. Komisija će također jasno reći da želimo imati stvarne kompenzacije i da ćemo se itekako potruditi da do toga dođe. Naše je poruka jasna i tu smo vrlo dosljedni. Ali cjelokupni rezultat ne ovisi o Europi. Međutim, zahvaljujući europskim intervencijama uspjeli smo postići ambicioznije rezultate i nadam se da će tako biti i u budućnosti. Među pitanjima govorilo se tako i o mogućnosti oporezivanja goriva kao eventualnoj dodatnoj mjeri. U tom smislu teško mi bi bilo reći što će novi saziv komisije učiniti ili neće jer to je naravno nešto što je u ovlasti sljedeće Europske komisije. A ja sam službenik komisije i nisam u mogućnosti pretpostaviti njihove odluke. E, međutim, mislim da ste jasno čuli što je izabrana predsjednica komisije rekla u govoru pred Europskim parlamentu. Ona je naime izrazila velike ambicije u borbi protiv klimatskih promjena, kao što je također izrazila potrebu da svi e, sektori e, daju rezultate, a to naravno uključuje i sektor zrakoplovstva. A u komisiji se također i više govori o tome da se glasa kvalificiranom većinom i kada se radi o izuzećima direktive o oporezivanju e, goriva. I dakle, kvalificirana većina bi u tom smislu bio e, dobar e, način da se napreduje. Mislim da mogu reći da su sve opcije tu, a političke odluke doneće buduća predsjednica komisije s kolegijom povjerenika kada za to dođe trenutak. Dakle, sve se opcije mogu uzeti u razmatranje. Ali mislim da je vrlo važno da razmotrimo i one mogućnosti o kojima sam govorio tijekom uvodnog izlaganja, gdje se radi zaista na e, zamjeni e, kerozina i mislim da Europa u takvim gorivima može utrti put, da može zaista biti ambiciozna i može stvoriti mogućnost za razvoj održivih goriva. Lakih rješenja nema, kao što je i e, rečeno pred eh, zrakoplovnim eh, prometom, pred zračnim prometom eh, leži još puno posla. Ali vrlo je važno da imamo čitavu košaricu mjera i kada se bavimo različitim mogućnostima, različitim opcijama, razmatramo također i istraživanja i inovacije. Zbog fragmentacije neba Mnogi zrakoplovi eh, imaju puno duže rute, to je zaista nešto što je jako problematično i eh, tu se stvara jako puno emisija. Dakle, trebamo eh, stati na kraj takvoj fragmentaciji zračnog prostora jer će i to itekako smanjiti emisije. Još je jedno pitanje postavljeno. Pitanje postavio gospodin Monre, koordinator ECR-a. Pitao je hoće li zrakoplovstvo biti način prijevoza u budućnosti. E, siguran sam da će on to biti i u budućnosti zato što omogućava povezanost. A povezanost je također vrlo važna. Netko tko dolazi iz zemlje gdje nije postojala povezanost prije 30 godina, kao ja, to dobro zna. Ali kako bi zrakoplovstvo i dalje igralo tu ulogu, mora se i dalje razvijati i mora smanjivati svoj otisak na okoliš. Odgovor je da, ali kako bi zrakoplovstvo se i dalje razvijalo, mora biti predmetom dodatnih mjera kojima će taj sektor pokazati koliko želi doprinijeti smanjenju emisija. Siguran sam da sam propustio odgovoriti na neka pitanja, ali ovdje ću stati, gospodine predsjedniče, ako se slažete. Hvala vam. Primijetili ste, vjerojatno, da većina zastupnika i klubova u ovom odboru zapravo je postavila pitanje rizika vezano uz pitanje ekskluzivnosti. Siguran sam da e, će u vijeću doći do zajedničkog djelovanja, jer tu se radi o državama članicama, više nego komisiji, i možete računati na nas kako bismo dalje poticali pojedine aktere u ovom procesu i kako bismo osigurali većinu kojom ćemo osigurati našu sposobnost reguliranja. Sada idemo na drugi dio ove rasprave. Imamo slobodno javlje za riječ. Zastupnici koji žele postaviti pitanje mogu se javiti. U redu. Započet ćemo s gospodinom Volkenom iz SID-a. Hvala na ovom predstavljanju. Hvala vam što ste danas ovdje, gospodine direktore. Ja sam stvarno razočara, neću to e, kriti. E, mnogi kolege su govorile, govorili o mladima u Europi koji su prosvjedovali u Europi. To je stvarno nizak udarac udraci ispod pojasa jer e, Korsija, rekli ste i vi sami, nije savršen sustav, nego je sustav koji treba poboljšati. Imamo strategiju na temelju korsije kojom se želi postići da sustavi koji bolje funkcioniraju zapravo budu e, neiskorišteni. Za mene i za Europski parlament to ne bi trebalo biti prihvatljivo. Vi ste govorili o ekskluzivnosti i vaše su me riječi zbunile. Postavit ću pitanje. Ovom klauzulom ekskluzivnosti bi li bilo moguće unutar Europske unije e, imati oporezivanje kerozina i kako na nacional, za nacionalne letove unutar Europske unije ili samo za letove E, koji imaju polaznu točku u Europskoj uniji i izlaze iz granice Europske unije. Vi znate da postoji, postoje pravila koje treba poštivati. Ne pitam vas koji su planovi, nego koje su pravne mogućnosti. Hvala vam na ovom konkretnom pitanju. E, ne želim vas e, previše sada forsirati, ali molim vas postavljate, da postavljate pitanja gospođo Paris iz Zelenih, a podsjećam vas da imate jednu minutu za postavljanje pitanja. Hvala vam na ovom pregledu ovog lošeg sustava Korsije, jer radi se o kompenzaciji. Kao što znate, trebaju nam nulte emisije kako bismo imali neutralnost u pogledu okoliša. Dakle, Korsija nije dobra za budućnost i pitanje je e, kako utječe para na višoj razini atmosfere. Ja imam specifično pitanje. Ima li kakva procjena u slučaju energije ili obradivog zemljišta u slučaju biogoriva koje bismo trebali za opskrbu naših zrakoplova održivim gorivima. Mislim da takve procjene ne postoje. Također ste rekli da nemamo većinu u globalnom kontekstu. Mislim da je zbog toga još važnije da uvedemo oporezivanje kerozina. Možda ste primijetili novi EBI eh, koji već eh, prikuplja potpise za to i trebali bismo također ne samo odrediti cijene, nego biti primjer cijelom svijetu. Moramo shvatiti da imamo povijesnu zadaću. Hvala. Hvala, gospođa Deli, za socijaliste i demokrate. Hvala, predsjedniče. Želim krenuti od pretpostavke da smo uvijek govorili kako trebamo dati doprinos smanjenju emisija CO2, jer na temelju onoga što sam čula jutros, dobila sam osjećaj da u nekim sektorima neće doći do napora za smanjivanje emisija. za ću s ekskluzivnošću. Mi kao Europska unija ne možemo prihvatiti formulaciju koja se Korsija opisuje kao jedina tržišno utemeljena mjera. Europska unija je mnogo toga učinila prije, time bi se sve to poništilo. To je jedini globalni sustav, istina je, ali uz dužno poštovanje to ne znači da ne bismo trebali ništa učiniti u vezi s time, pogotovo kad govorimo o ciljevima koje smo odredili kad smo raspravljali o sustavu ETS-a za zrakoplovstvo, htjela bih e, da komisija nešto kaže o tome. E, možemo reći da bi Korsija bila skroman pokušaj da se smanji utjecaj zrakoplovstva na emisije, ali to trebamo formulirati na prikladan način dosta se govorilo o e, kompenzaciji, a manje o dvostrukom računanju. E, htjela bih da komisija nešto više kaže o tome, jer Korsija u Europskoj uniji ako obuhvaća e, letove unutar Europske unije, treba se uključiti i u širi scenarij. Ne možemo imati ovo kao paket mjera i ne možemo to smatrati takvim rješenjem ako zapravo rješenja ne daje. Hvala. Hvala. Gospodin Lenoir za Renew. Gospodin Lenoir. Gospodine glavni ravnatelju, smanjenje CO2 je glavni izazov za e, europske građane i djecu. Mi shvaćamo vaše pravo rezerve i isto tako e, potrebu da što se tiče nacrta rezolucije ne prekinete ovo povjerenje. No što se tiče skupštine i i kako bismo isto tako povećali transparentnost, važno je da Europska komisija u e, kratkom roku sa parlamentom podijeli pripremne dokumente vezano uz te pregovore. Hvala. Imamo li dodatnih pitanja? Što se tiče razmjene dokumenata, svi klubovi podržavaju sve mjere u svrhu postizavanja veće transparentnosti. I jako je važno da e, možemo razmijeniti dokumente koje vaša uprava posjeduje. To je više nego dobro došlo nedostatak e, transparentnosti je nešto zapravo što nas dovodi do manje jasnoće vezano uz ovu temu. Evo, možete li onda nam sada odgovoriti e, na pitanja vezana uz oporezivanje, uz e, također dvostruko računanje gospođe Deli i ostala pitanja. Hvala gospodine predsjedajući. Hvala na ovim dodatnim pitanjima. Ako mi dopustite, reći ću nešto i o raspoloživosti dokumenata. Svi dokumenti, svi radni dokumenti za Skupštinu IKO-a su eh, javno dostupni i to je nešto što eh, može svima biti dostupno. A mi sve što dobijemo ćemo proslijediti, naravno još jednom. Jasno ste rekli svoja razmišljanja o ekskluzivnosti, isključivosti. A ja ću vam odgovoriti u okviru koji mi je dopušten u vezano uz moju funkciju, budući da ja također i moram poštovati određena pravila, budući da neke dodatne stvari ne mogu komentirati. A sada pitanje o oporezivanju i isključivosti, ekskluzivnosti. To pitanje ekskluzivnosti nije direktno povezano sa mogućnošću da se primjenjuje određeni porez na teritoriju Europske unije. Ako se o tome bude odlučilo, mi ćemo to moći provesti na potpuno jasan i nediskriminatorni način. A što se tiče činjenice da moramo krenuti prema nultim emisijama, to je nešto što svi razumijemo i podržavamo. No, isto tako je jasno da sve mjere koje danas e, se primjenjuju neće biti dovoljne. Te mjere u budućnosti trebaju biti osnažene i razvijene. Još jednom trebam reći sljedeće. Održiva goriva za zrakoplovstvo je nešto što... E, u svakom slučaju se treba razviti kako bismo mogli učinkovito krenuti prema e, budućnosti nultih emisija. Bez toga to nije moguće. Jedno pitanje vezano uz dvostruko računanje. kad govorimo o dvostrukom računanju, onda nam treba isto tako jasna odluka unutar članka 6 Pariškog sporazuma. E, ista kvaliteta svih kompenzacija e, je na tržištu u okviru Pariškog sporazuma. Zbog toga nam trebaju stroža pravila u okviru Pariškog, Pariškog sporazuma kako bismo onda to mogli pretočiti stroža pravila na području teme koja nas ovdje zanima. Mi u svakom slučaju imamo volju napredovati na tom području. Mislim da u ovom trenutku mogu samo ovo odgovoriti, gospodine predsjedniče. Hvala. Imamo li dodatnih pitanja od strane koordinatora, budući da imamo na raspolaganju još 10 minuta. Žele li možda koordinatori se vratiti na svoja inicijalna pitanja, gospodin Lize ili možda neki drugi? Da. Gospodine Hololaj, želio bih vam postaviti konkretno pitanje. Citirali ste predsjednicu komisije i rekli ste kako trebamo interpretirati njezine riječi. No, ako želimo e, ugljičnu neutralnost do 2050. godine, ako želimo da Korsija postane važan instrument, onda još jednom trebamo naglasiti da Korsija, sustav Korsije jednostavno ne smanjuje emisije CO2 u zrakoplovstvu. Te sve mjere su nejasne i Jasno je nam je da ćemo u budućnosti imati spektakularno povećanje CO2 ako želimo ugljičnu neutralnost moramo uključiti sva područja industrija, domaćinstva i tako dalje. Svi moraju biti uključeni, a to znači i zrakoplovstvo. Sad imam jedno dodatno pitanje. Ne bismo li trebali jasno reći da je Korsija loš sustav. Možda zbog političkih razloga na razini IKO-a taj sustav treba ipak nastaviti, no možda bismo trebali jasno reći da to ide u suprotnom pravcu od onoga što smo si mi e, zacrtali, što je izabrana predsjednica komisije e, zacrtala kao cilj. A sada imate li dodatnih pitanja u okviru e, e SED-a, pitanje u ime zelenih. Da, gospodin Ehaut, izvolite. Da, gospodine Holola, imam jedno pravno pitanje. Gospodin Vilken eh, je postavio takvo pitanje. Ne možete se uvijek skrivati iza pravila IKO-a. Postoji pravna analiza i eh, trebamo osmisliti tu pravnu analizu te znati ako se ovaj sustav usvoji što to točno znači. U i kao se govori da je između Francuske i Njemačke e, let međunarodnog karaktera. Mi kažemo da to nije istina. Moramo imati pravnu analizu vezano uz to. Mi kažemo da ako je ovaj sustav e, neučinkovit, onda mi želimo djelovati i na ovom području međunarodnih letova iz Europske unije u treće zemlje i obrnuto ništa sada tu nas e, ne sprečava da kažemo određene stvari. To je nije povezano sa novitošću pregovora u okviru IKOA i tako dalje. Mi moramo jasno naznačiti naše stajalište kao Europska unija i ne smijemo se sada skrivati iza IKO-a. Imaju li drugi klubovi dodatnih pitanja? Klub Ideja. Znači, samo koordinatori imaju mogućnost postavljanja dodatnih pitanja. GUE, ECR. Dakle, imamo sad e, dva dodatna pitanja. EPP-a i zelenih. Hvala. Hvala vam još jednom. Dosta su bila teška ova dva pitanja. Ugljična neutralnost do 2050. godine. Da, Jasno je da se e, povećava zrakoplovni promet, ali i ambicije što se tiče e, ugljične neutralnosti je nešto što se, e, te ambicije se također povećavaju. Korsija je bila predmet dogovora 2016. E, godine i to sad moramo provesti. A kad smo sagledavali to iz perspektive Europe, onda nismo mislili da je Korsija isključiv instrument jer smo mi poduzimali mnogo drugih stvari. Korsija je košarica mjera i a ako želimo krenuti prema našim ambicioznim ciljevima, onda moramo u tu košaricu e, mjera dodati i dodatne još ambicioznije mjere. Kao što ste rekli, jedna od tih ambicioznih, e, jedan od tih ambicioznih ciljeva je i ugljično neutralno gospodarstvo. No moramo imati na umu da živimo u nesavršenom svijetu to smo ponovili više puta i povjerenik e, je više puta ponovio da je globalna šema, globalni sustav potreban kako bismo mogli e, jasno upravljati e, emisijama CO2. druge zemlje, ne samo Europa će biti dio ovog sustava Korsija, te će biti obvezni pridržavati se mjera u okviru Korsije. Isto tako, Korsija i ETS, kao što sam već rekao, će biti revidirani tijekom vremena. A kad govorimo o analizi, zajedničkog postojanja dva, dva sustava analiza je u tijeku. Ne mislim da je nemoguće da oba sustava paralelno E, postoje i funkcioniranju, funkcioniraju. No, u svakom slučaju nam je potrebna konkretna analiza. Ja ju nemam sada ovdje sa mnom, no u svakom slučaju moramo e, imati na umu da smo uvijek e, obećali da što se tiče odredbi direktive da ćemo izvršiti i dubinsku dodatnu analizu svih tih aspekata. Hvala. Evo došli smo do kraja prvog saslušanja danas. Sad predlažem pet minuta stanke i nakon toga ćemo krenuti na sljedeću točku dnevnog reda. Colleagues, oh, wow, that's loud, okay. Uh, thank you very much. Um, colleagues, the, uh, our chair... Dragi kolege, naš predsjednik je morao otići na sljedeći sastanak i ja kao potpredsjednik ću nastaviti sa predsjedanjem ovim našim sastankom odbora. E, prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Radi se o razmjeni gledišta s komisijom, o nalazima provjere prikladnosti najrelevantnijeg zakonodavstva o kemikalijama, e, osim uredbe Rič, isto tako utvrđenim izazovima, nedostacima i slabostima. Imamo predstavnike e, komisije, E, dati ću deset minuta e, komisiji, molim da svaki predstavnik govori pet minuta. Prvo, gospodin Petinelli iz Digi Groa ima riječ, a nakon toga gospođa Sadavska iz Digi Envi će dobiti riječ. Gospodin Petinaj, izvolite. Hvala. Hvala gospodine predsjedniče časni zastupnici Europska godina je Europska unija je počela raditi na svom zakonodavstvu o kemikalijama prije 50 godina i ono što je izuzetno važno je da je cilj zaštita okoliša te također zaštita učinkovitog e, funkcioniranja e, unutarnjeg tržišta. Kad govorimo o funkcioniranju, tu uključujemo cijeli niz različitih proizvoda. Od trenutka kad su proizvedeni i nakon što su pušteni u okoliš. Razmjer e, provjera aplikadnosti je odgovorila na nekoliko pitanja što je Europska unija poduzela na području e, kemikalija. Isto tako, e, koje su to odredbe o kemikalijama u zakonodavstvu? Koje su snage i slabosti EU zakonodavstva o kemikalijama. Naša procjena pokriva sve korake donošenja odluka u okviru Europske unije do identifikacije rizika do upravljanja rizikama, rizicima. Mi smo isto tako proučavali i implementaciju pravila u državama članicama. Prošle godine smo E, objavili procjenu i zajedno imamo dvije e, evaluacije koje daju pregled zakonodavstva i njegovog funkcioniranja u Europskoj uniji o kemikalijama. Ovdje isto tako imamo i odraz 50 godina snažnih napora. EU e dodana vrijednost na području kemikalija je velika naša politika na području kemikalija te također donošenja, proces donošenja odluka su bili inspiracija za mnoge druge države. Tu smo osmislili zajedničke standarde kako bismo imali jedinstveno i učinkovito ravnomjerno e, zaštićivanje zdravlja građana u svim državama članicama unutar unutarnjeg tržišta. No isto tako imamo i važan aspekt razmjena znanja i iskustava. No također smo imali i prepoznali neke slabosti što se tiče e, provođenja i raspoloživosti zakonodavstva. Kad govorimo o člancima, zapravo kad govorimo o robi koja se uvozi u Europsku uniju, moramo osigurati s jedne strane konkurentnost te s druge strane zaštitu e, potrošača unutar djelovanja EU i ne u e, poduzeća. Rizici se povećavaju, mnogi dolaze izvan e, teritorija Europske unije. Imamo povećanje rizike kroz korištenje različitih platformi. E, imamo također i opasnosti koje se tiču e, sigurnosti. Provođenje okvira za utvrđivanje rizika je nešto što nije potpuno. Trebamo vidjeti na koji način možemo sve te aspekte e, uključiti te na koji način moramo e, promijeniti zakonodavstvo kako bismo prije svega e, proveli sukladnost. Imamo ekonomske subjekte koji imaju poteškoća zbog nekih ograničenja ekonomskog karaktera. Kad govorimo o učinkovitosti, E, ono što je važno da imamo procjenu e, rizika kemikalija u okviru skupina, a ne individualno. Izloženi smo velikim rizicima na području globalizacije i isto tako e, kemikalijama koje dolaze izvan Europske unije. Rizici su povećani povećanjem digitalizacije. U tom smislu moramo postići održivost kad govorimo o e, Europskoj uniji, ona je predvornica što se tiče e, održivog upravljanja rizicima na području kemikalija. Kako bismo odgovorili na sve izazove, moramo prije svega koristiti e, snage naše, e, naših radnika, njihova znanja i vještine. Ono što je izuzetno važno je također građani imaju izbor E, građani više vjeruju sigurnosti e, proizvoda koji su proizvedeni na teritoriju Europske unije u odnosu na one koji su proizvedeni izvan Europske unije. Ono što je važno da dajemo jasnu informaciju i građanima i gospodarskim subjektima kroz cijeli lanac vrijednosti. A sada ću dati riječ kolegici. Hvala. Što se tiče zaštite e, zdravlja i e, okoliša, vidimo da je ovo zakonodavstvo dovelo do mnogih poboljšanja. Na primjer, izloženost građana e, teškim metalima, bifenili, benzen i izloženost tim tvarima smanjena je. S druge strane imamo trendove porasta. Na primjer, E, imamo e, smanjenje od 50% u posljednjih desetljeća u nekim fenomenima e, i postotak pojavnosti nekih oblika raka se povećava u Europi među građanima. I zbog toga su, postoje mnogi uzroci, a kemikalije svakako daju doprinos ovim negativnim učincima. Naše studije pokazuju koji su izazovi e, s kojima se treba suočiti. Prvo, regulatorne mjere koje trebaju biti dosljedne kako bismo zaštitili na dovoljnoj razini e, ranjive skupine. Nemamo trenutno horizontalni e, pristup, a kad bismo ga imali, mogli bismo bolje uskladiti zakonodavstvo, na primjer za endokrine disruptore, gdje sad imamo e, provjeru prikladnosti u svim sektorima kojima mogu provjeriti e, nedosljednosti. E, rizici koji se sada pojavljuju trebaju biti predmetom istraživanja i imamo sustav ranog upozorenja Europskoj uniji koji možemo doznati koji su rizici koji nastaju. Što se tiče izloženosti opasnim kemikalijama i učinka na zdravlje i okoliš, naše saznanje o tome se treba poboljšati. Moramo znati kako se koriste kemikalije i kakva je izloženost njima. Opasne e, tvari se trebaju navesti u nekim člancima i to je jako bitno e, u nekim proizvodima. Bez obzira na e, dokaze, Neke se kemikalije mijenjaju, zamjenjuju drugim kemikalijama i to će biti jako važno za održivost i konkurentnost e, industrije kemikalije Europske unije u budućnosti. Kao što je rekao Carlo Petinele, zakonodavstvo u ovom području vjerojatno je najbolje i najambicioznije u svijetu, daje dobru razinu zaštićenosti građana i E, okoliša, ali imamo mnogo izazova koji su vezani uz globalne ekonomske i društvene probleme. U lipnju komisija organizirala konferenciju na kojoj se raspravilo o budućnosti politike kemikalija i govorilo se o provjeri prikladnosti riča Dobili smo važne informacije od različitih dionika, a to će nam koristiti u promišljanju buduće politike. Izabrana predsjednica komisije je već odredila prioritete. Rekla je da kemikalije, opasne kemikalije i endokrini disruptori su dio ambicija komisije u pogledu okoliša. Sljedeća komisija ima namjeru definirati ciljeve za budućnost e, europske politike e, za kemikalije. Hvala. Hvala. Imamo dva javljanja za riječ za sada. Sada ih je i više. Izvolite, imate riječ. Gospodin Lize, hvala. Hvala gospodine i hvala komisiji. Jako je važno da naše građane zaštitimo od opasnih tvari, od opasnih kemikalija. I moram podsjetiti na to da Europska unija se treba time pozabaviti. Ne treba djelovati na nacionalnoj razini jer kemijska industrija uopće nije zadovoljna e, našim uvođenjem riča. Kad govorimo o kemijskoj industriji, važno je za Brexit to što rič, eh, ja se nadam, će se i dalje primjenjivati u jednoj kraljevini, a to da nemaju drugi sustav, jer zbog toga bi moglo doći do administrativnih prepreka. Jako je važno da ovo zakonodavstvo u pogledu okoliša bude jedinstveno i usklađeno u cijeloj Europi. To je rekla i komisija u svom obraćanju. Ne smijemo sve gledati u apsolutnom e, smislu, e, uzimaju u oči u obzir samo e, opći učinak. Jer ako imamo jednu kemikaliju koja se koristi u proizvodnom lancu, to ne znači da nužno postoji rizik za zdravlje naših građana i da, da moramo takvu tvar zabraniti. Evo dva primjera tim eh, tvarima sam se bavio i ja, to su krom. I ovdje u parlamentu postoji glasovanje koje je jako problematično vezano uz krom. Zato što neki traže da se eh, tvari koje sadržavaju krom zabrane, ali u proizvodnom lancu krom se može koristiti na odgovoran način. A ako imamo zabranu proizvodnje kroma u Europi, onda će se on uvoziti iz trećih zemalja i to neće biti u e, interesu europskog gospodarstva, ali ni u interesu zdravlja europljana. Nakon toga imamo mikroplastike. Ako se mikroplastika koristi i ako budemo imali totalnu zabranu, onda će učinak biti e, velik i loš. Na primjer, e, zbog u području proizvodnje umjetne trave ovakve tvari su jako opasne za nogometaše, sportaše koji eventualno padnu i ozljede se. Mm, ovom politikom kemikalija mi ne želimo spriječiti sportske aktivnosti, nego želimo potaknuti e, e, izum alternativnih rješenja kroz nove tehnologije i to je dakle poziv komisiji da ne kaže jednostavno ne jer e, ako imamo određenu kemikaliju treba procijeniti e, treba li je potpuno zabraniti i kakvi su rizici izloženosti građana toj tvari. To se kaže i u tekstu Riča i to je cilj koji trebamo i dalje zagovarati. Hvala, gospođa Hazekamp. Hvala, predsjedniče. Zahvaljujem i komisiji na prezentaciji. Govorili smo o uredbi Rič, e, ona je potrebna, a potrebno je imati opću sliku e, svih tvari koje se nalaze, na primjer, u e, bocama za novorođenčad. Bitno je imati prevenciju, transparentnost, prevenciju izloženosti opasnim tvarima. Imamo 9 milijuna vrlo opasnih tvari, to su neprihvatljivi slučajevi. E, prevencija korištenja opasnih tvari mora biti uključena u e, sve zakonske akte i moramo imati i e, zaštitu zdravlja, a stranka za dobrobit životinja želi da se također zaštite životinje i treba analizirati i rizike u ovom području jer moramo imati odgovornost proizvođača e, kako e, bi se osigurala osigurala čist okoliš i kako ove tvare, koje, tvari koje su uvijek na tržištu ne bi zaustavile razvoj e, kružnog gospodarstva. Potrebno je raspravljati o rezultatima. Profesor na jednoj konferenciji rekao je da nema e, ravnoteže što se tiče različitih tvari i aktivnosti i to treba promijeniti. Hvala. Gospođa Moze. hvala. Hvala vam što ste ovu točku stavili na dnevni red. Jako je važno za nas odlučiti Sada što dalje sa ovim propisima u Europskoj uniji? Čuli smo to ranije, potrebno je imati bolje zakonodavstvo, bez obzira radili se o Riču ili o današnjoj temi. O kemikalijama. Države članice djeluju pojedinačno i uvode nacionalne zabrane. Jasno nam je da je to potrebno ako su tvari opasne i štetne. Znamo da postaje, postoje ostaci kemikalija u papiru ili u drugim tvarima i potrebno je brzo reagirati i djelovati. potreban je takozvani fast track, brzi postupak za opasne tvari. Ne možemo si dozvoliti da djelujemo tek za pet ili deset godina. Moramo djelovati odmah. Dakle, države članice pojedinačno uvode zabrane, bilo bi bolje onda to učiniti na razini E, unutarnjeg tržišta. Mi trebamo e, na najbolji mogući način zaštititi potrošače u cijeloj Europskoj uniji. Mnogo je toga do sad učinjeno, ali treba još toga napraviti. Uvijek ima prostora za poboljšanje. Pozdravljam što je rekla komisija o programu za unutarnje tržište, ali vjerujem da što se tiče politike o kemikalijama treba brže djelovati. Kad postoje studije o opasnim tvarima. Hvala. Hvala. Gospođa Ris. Hvala lijepa. Što se tiče kemijskih proizvoda, jasno je da je naše zakonodavstvo najambicioznije u svijetu. To nas je upravo sada na to podsjetila komisija. I zaista mislim da je legitimno da budemo na to zakonodavstvo ponosni. E, međutim, s proteklim e, sazivom komisije e, čuli smo i puno razno raznih stvari. Čuli smo par riječi o endokrinim disruptorima, a tu smo bili svjedoci i sage o glifosatu, a također želimo da se ojače zakonodavstvo o pesticidima. Dakle, postojao je i taj aspekt prethodnog e, parlamentarnog saziva. Ja ću sada govoriti u ime mog kolege e, koji je e, napisao na engleskom nekoliko pitanja za komisiju. Različite plastične sastojci koji dođu u kontakt s našim hranom mogu biti karcinogeni i imati druge štetne učinke. Kada će konačno komisija napraviti nove propise e, koji e, će izmijeniti zakonodavstvo vezano za e, sastojke koji dođu u kontakt s hranom. Drugo, koje države članice komisija smatra glavnom preprekom da se ostvari ciljevi u zakonodavstvu recimo vezano za e, igračke. Što će komisija napraviti da bi djelovala protiv opasnih kemikalija? I na kraju ovaj test provjere pokazuje da iako imamo dobro zakonodavstvo, e, se ne radi puno što se tiče manje opasnih kemikalija. 2016. godine 60% otprilike kemikalije koje su se proizvodile smatrali su se opasnim, po okoliš, a oko 40% njih po zdravlje. To je uzrok na tisuće e, ljudi koje su prerano umrli. Što je komisija napravila kako bi se taj trend e, izmijenio? Hvala. Imamo prilično e, dug popis govornika. Obično komisija odgovara na kraju posljednja pitanja. imamo još nekoliko imena tri imena. E, popis govornika obuhvaća još tri osobe koje žele postaviti pitanje, pa bih htio ipak osigurati da dobiju odgovor. Imamo dovoljno vremena, možemo čuti odgovor komisije nakon e, postavljanja triju pitanja. E, možda će se javiti još drugi kolege za riječ, pa ću sada zamoliti, zamoliti gospodina Paulusa da postavi pitanje. Izvolite. Gospođu Paulus, hvala. Hvala na ovom radu vezano uz REFIT. Vi imate jako puno stručnog znanja i dobro ste analizirali ovaj dokument. Ne znam tko ga je pročitao, ali četiri godine studije trebalo je da shvatite da što se tiče opasnih tvari i endokrinih disruptora, mi trebamo procijeniti koliko oni utječu na biološku raznolikost, a e, sustav predostrožnosti se ne primjenjuje dovoljno. Otkrili ste da su, da su ove tvari jako opasne, utječu na zdravlje ljudi, ali i na gospodarstvo, to je već istaknuto. Pesticidi su na tržištu zato što države članice su um, prešle rokove koji su obećani za opskrbu, a mnogo toga vezano je uz zaštitu ranjivih skupina građanstva. Iznenađena sam ovim zaključcima i akcijskim planovima jer zapravo nisam našla te planove, nisam ništa našla o održivom zakonodavstvu o kemikalijama gdje bi se stvarno govorile o, govorilo o zaštiti e, prirodnih resursa i zdravlju. Izgleda da je to manje važno od zajedničkog tržišta, a to je stvarno zabrinjavajuće. Govorili ste o nedostatku znanstvenih saznanja. Pitanje je e, što ćete učiniti u vezi s time? E, hoćete li govoriti o tome kako postići netoksično okruženje? Mislim da je to pitanje 2018. Dakle, pitanje je kad možemo očekivati da ćete to postići? Možemo li govoriti o strategiji nultog zagađenja? Gospođa van der Leyen to spomenula i vi također sigurno imate plan vezano uz to, zar ne? Hvala. Gospođa Novak. Hvala. Razgovarala sam s mnogim ljudima koji djeluju u području poljoprivrede. Rekli su mi da su zadovoljni zakonodavstvom. Kad govorimo o lijekovima, održani su mnogi seminari, edukacije i poboljšana je sljedivost to su svakako pozitivne strane, ali postoje negativni aspekti, pogotovo kad se radi o upravljanju e, i skladištenju otpada. Nemamo jedinstvenu klasifikaciju za zbrinjavanje skladištenja otpada i imamo razne mjerne jedinice koje se koriste ponekad 100 kg i ponekad tone. A ponekad se nešto mjeri u kubicima, kubičnim metrima, ponekad u litrama. Pitanje za komisiju, jeste li predvidjeli neke, norove radnje u pogledu e, zbrinjavanja i skladištenja otpada, kako ćete riješiti problem klasifikacije? Hvala. Izvolite, sljedeće pitanje. Gospođo Guteland, hvala komisiji. Imam nekoliko pitanja za vas. Mislim da je kolega prema vama bio jako ljubazan a ja ću danas biti e, stvarno e, zločesta. E, ako uzmemo u obzir provjeru prikladnosti, dobivamo dojam da ste dobro radili i da postoje neki problemi, ali da općenito imamo jako dobro zakonodavstvo, dobru uredbu komisija, vi kažete da je e, zakonodavstvo dobro, da imamo visoku razinu zaštite za građane i okoliš. Ali budimo realni, to nije situacija danas. Imamo u Europi sve veću pojavnost nekih e, bolesti vezano uz prisutnost kemikalija. Moje pitanje za vas. Ako sve tako dobro funkcionira, kako možete vi komisiju objasniti da izloženost kemikalijama se povećava u Europi i to ima posljedice? To se tiče pogotovo eh, endokrinih disruptora i utjecaja na javno zdravlje. I još jedno pitanje. Zašto komisija ništa ne čini kako bi povećala zaštitu eh, od endokrinih disruptora kako bi svi sektori našeg društva bili zaštićeni. Na primjer, pitka voda, kozmetika, tekstil i tako dalje. Mi znamo da ljudi danas nisu zaštićeni i to štete njihovom zdravlju. Želimo da budete aktivniji u tom području. Još je tu pitanje sukladnosti. Njemački federalni institut za procjenu rizika i e, njemačka agencija za okoliš proizveli su studiju koje se kaže da velika e, količina kemikalija koja se proizvodi e, zapravo stavlja u opasnost kroz izloženost kemikalijama čitavo građanstvo samo jedan manji postotak eh, tvari smatra se sukladnim u odnosu na zakonodavstvo. Eh, trebamo imati izvješća kojima će pisati jesu li eh, neki, neke tvari bioakumulativne, toksične, mutagene ili tako dalje, utječu li na plodnost. Zašto komisija autorizira tvrtke e, koje, odnosno tvari koje nema, nisu, um, nemaju potrebne informacije o tome? E, kakvu strategiju ćete imati za postizanje netoksičnog okoliša? Ljudi imaju pravo da ne budu izloženi takvim kemikalijama. Moramo e, postići rezultate koje ljudi očekuju od nas jer trebamo poboljšati zaštitu za građane i za okoliš. Hvala. Hvala lijepa. Svjetna sam činjenice da su pitanja bila puna pojedinosti i zaista želim da detaljno odgovorite. Ne kažem da to ne želite napraviti, ali vrlo često kada se postavljaju pitanja puno e, se detaljnih pitanja postavi, a onda komisija ima malo vremena pa ne može dati detaljan odgovor. Budući da danas imamo dovoljno vremena, imate prilike detaljno odgovoriti. Znam da se još kolega javilo za riječ ali i pokušat ću dati svima koji su se javili za riječ kasnije da je i dobio, ali za slučaj da imate osjećaj da niste dobili odgovarajući odgovor, onda tražite dodatno pitanje. Evo, molim dvojicu predstavnika komisije da se dogovore oko toga kako će odgovarati. Hvala lijepa. Gospodin Lize, ono što ste vi rekli, e, opisali ste upravo način na koji funkcionira uredba REACH. Ona uzima naime u obzir sve aspekte i zato postoje i dva odbora, odbor za procjenu rizika i e, odbor koji procjenjuje ekonomski i socijalni utjecaj nakon što ta dva tijela donose odluke, onda te komisija donosi svoju odluku koja se temelji na odlukama na ta dva odbora. Dakle, kako gospodarska, tako i društvena pitanja uzimaju se u obzir. Pokušavamo naći dobru ravnotežu u našim odlukama. To je naravno uvijek i subjektivno jer nešto što je bolja ravnoteža za jedne nije nužno isto u očima drugih. Postoje različiti pogledi i unutar samog parlamenta osim svega. Što se tiče provedbe, provedba je naravno nešto što nije lako. Pitanja su vrlo složena, a dionici su također vrlo različiti. Ima puno različitih tvrtki a velik dio provedbe leži u rukama država članica koje imaju za to ovlast. Što mi dakle radimo na europskoj razini? Pokušavamo imati pravila koja će biti jednostavnija i jasnija i mi onda e, tražimo da e, dobijemo odgovarajuće podatke i od samih poduzeća e, za takve procjene i provedbu. Nova izabrana predsjednica komisije je rekla da će se usmjeriti upravo na provedbu kako bi Europa imala jednake uvjete i kako bi se izbjegao dumping i e, subvencije što se tiče trgovanja s trećim zemljama. Kao što znate, e, još uvijek se priprema novi saziv komisije ne znamo kako će izgledati e, odluke i saziv te komisije, pa onda vam ne možemo dati u tom smislu više podataka, ali radi se na tome i buduća predsjednica komisije se na to obvezala. Što se tiče opasnih tvari, dosta se već sada radi. Radi se na procjeni, postoje više studija u tom smislu koji će se pozabaviti i e, tome da se dosljedno pruža sve više zaštite potrošača. Što se tiče e, zakona vezanih za e, tvari koje dolaze u kontakt s hranom, tu propisi već i tekako postoje, ali naravno sve se može poboljšati i zato mi i radimo tu procjenu. E, mnogo toga će se iz te studije uskoro finalizirati i tada ćemo je objaviti. Što se tiče sukladnosti i njemačke studije koja se pojavila u medijima, da, to nas brine i e, to je također vezano i za ograničena sredstva jer je e, broj dosjeja izuzetno visok. Europska agencija za kemikalije mora raditi na temelju uzimanja uzoraka. Ovo je studiju uzela vrlo ozbiljno i sada Agencija za kemikalije izrađuje akcijski plan i što će je prije moguće će pokušati poboljšati procjenu svih dosijeja koji su e, bili podastrti. A za ostalo dajem riječ kolegi. Hvala. Što se tiče testiranja na životinjama, e, mislim da Europska unija vrlo jasno rekla da će smanjiti e, testiranje životinjama. Osim toga i zakon nam to nalaže. Međutim, za sada još nemamo sve alternativne metode, međutim svakog dana ima sve više alternativnih metoda i smanjuje se testiranje na životinjama. U sljedećim mjesecima e, će se načiniti studija laboratorija koja je vezana za direktivu o životinjama. I dakle u sljedećim mjesecima će to objaviti i o tome ćemo moći raspravljati. Što se tiče različitih kemikalija, primjerice različitih vrsta e, kemikalija koje se temelje na kloru, e, da, e, treba istražiti i ponekad treba dosta vremena da se donese konačna odluka i to iz utemeljenih razloga. Potrebne su različite analize prije nego što napravimo nešto. Zato to i zovemo boljim donošenjem propisa. A o, uredba o prikladnosti zakonodavstva je zapravo jedan od primjera. Klor je zapravo tek jedan od, jedna od tvari e, o kojem treba e, razmotriti jer na kloru se temelji velik broj kemijskih spojeva. E, tako bi jedno grupni pristup prema vrstama kemijskih elemenata mogao biti u tom smislu pozitivan. Što se tiče procjene u okviru riča, tako i ovdje imamo slične mm, rezultate do kojih smo došli. Naime, broj opasnih kemikalija na tržištu je jako velik. Velika, e, puno više kemikalija je sada proglašeno opasnim nakon analize i sada ima veći konsenzus o tome koliko su one opasne. I čim se postigne nakon analize takav konsenzus, onda se one stave na popis opasnih kemikalija i onda počinje cijeli postupak. Na taj način dakle, se radi e, na propisima vezanim za kemikalije i to je način borbe protiv opasnih kemikalija. još jedno pitanje je bilo zašto se ništa ne radi ako ima toliko problema vezano za provjeru prikladnosti. Cilj je bio da se procjeni 40 zakonskih propisa i da se uvidi gdje ima problema. A problema ima, znamo koji su, ali zapravo ovdje se radilo samo u provjeri, a djelovat će se tek u sljedećoj fazi. I to će se napraviti u sljedećem sazivu komisije i mi baš kao i vi, mi to željno očekujemo. Čekamo dakle da e, se komisija po tome izjasni. I kao što je kolega rekao, zato ne možemo sada više reći, čekamo da nova komisija stupi na snagu. Što se pak ove e, strategije tiče vezano za sedmi program koji je na snazi do sljedeće godine, to je važno, ali što se tiče ovih netoksičnih e, stva, e, okoliša i strategije netoksičnog okoliša, je nešto što treba razraditi i pitanja koja se postavljaju vrlo su utemeljena. Puno se na tome radi u apsolutno svim sektorima. Međutim, ako pogledate i provjeru prikladnosti i reviziju riča, kao i mnoge slične studije, ima e, iza toga puno toga što se više krije od ove četiri tematike i nadamo se da će rezultat biti puno širi što će biti vezano za to kako da se stvori okoliš koji neće biti toksičan. A mm, akcije vezane za onečišćenje u Europi je nešto na što se gospođa von der Leyen obvezala. Što se pak e, tvari tiče koje nisu sukladne e, riču, e, tu je već dogovoreno s Europskom agencijom za kemikalije da ćemo izmijeniti kako sam rič, tako i anekse. Provjerit ćemo provjere o samim substancama i to četiri puta. A isto tako doći će i do pravnog pojašnjenja gdje će se reći do kada e, tvrtke moraju ažurirati i poboljšati svoje dosije gdje karakteriziraju kemijske sastojke koje stavljaju na tržište. Dakle, to će biti vezano za zakonodavstvo rića i bolje će zaštititi i građane i e, okoliš. Hvala na odgovorima hvala što ste pridržavali vremena. Vi ste odgovorili na čitav niz e, pitanja, ali e, možda će neki od kolega se htjeti ponovno javiti. E, dvoje zastupnika se javilo za sljedeći krug, a ako neki kolege žele ponovno uzeti riječ, neka se jave. Najprije riječ dajem Mirjam Dali. Hvala lijepa. Ja ću ovo sagledati iz različitog ugla. Jasno mi je da sada ima nove vrste suradnje između kemijske industrije i drugih industrijskih sektora i da se pojavljuju nove industrijske strukture. Međutim, još uvijek ne nedovljamo naglašavamo neke politike i stvari koje se trebaju promijeniti u sektoru kemijske industrije koje će se zaista baviti zdravljem okoliša i društvenim pitanjima. Dakle, e, trebamo imati okoliš e, i industriju koja će raditi i na novim tehnologijama, nanotehnologijama koje će raditi na inovacijama i smanjivanju e, emisija učnog dioksida. Ali što se očekuje, kako će industrija poštovati te propise i kako će se sprega, koja je nova sprega između kemikalije, poljoprivrede i otpada artikulirati. Radimo na takvim pitanjima i e, zaista zakonodavni propisi koji ćete vi predložiti mogu pridonijeti tome i kružno gospodarstvo bi moglo uzeti u obzir kemijsku industriju i to bi bilo na korist svim građanima u cijeloj Europskoj uniji. Hvala, gospođa Rivazi ima riječ. Hvala. Ja imam čitav niz pitanja. U prošlom sazivu parlamenta bila sam članica odbora za pesticide i procjenjivali su se rizici kemijskih sastojaka. Ovog me ljeta nešto zaista šokiralo, a to je da je EFSA, naša agencija za zdravstvenu ispravnost hrane, dala je naime prijedlog o procjeni rizika pesticida u odnosu na pčele uzelo se u obzir e, kronična toksičnost pesticida u faktor vremena, dakle same ličinke i same pčele. A zapravo e, nekada se, tu, se jednostavno minimizirao rizik, a suučesnik je bila komisija koja je dala pre, e, slab predlog. E, tu se upravo odnosi na kemijske sastojke i njihovu procjenu. Ako situacija nastavi na taj način, za par godina više nećemo imati pčela, već su se i onako njihov broj smanjio. A sada nešto drugo. U Francuskoj se, se proučila štetnost endokrinih disruptora, šest različitih disruptora. Znate da je da evropsko zakonodavstvo nije relevantno jer znamo da endokrini disruptori štetno djeluju na zdravlje. A ima ih jako puno oko nas. Ne samo u hrani, ne samo u različitim proizvodima. Oni su jednostavno svugdje oko nas. Trebamo jednostavno ukinuti endokrine disruptore. A sada sljedeće pitanje o Eh, potrošnoj robi. Na primjer, pelene za djecu. U današnje vrijeme ne možete obvezati proizvođače da kažu što, što, koji su sastojci pelena. A neovisni analitičari kažu da su one pune endokrinih disruptora. Isto vrijedi i za ženske uloške jednostavno zato što je to klasificirano u potrošnu robu pa ne treba jasna etiketa. Ista stvar vezana za nanočestice koje postoji svugdje, od hrane do cijepiva. Jednostavno nanočestice su posvuda i zato je odgovor bio jedini da se donesu zakoni o tome. E, rič i čestice bi trebali tu biti. Ali kad smo u okviru pesticida to analizirali, vidjeli smo da pesticidi e, su u okolišu i dopustilo se da e, budu na tržištu čak i ako njihovi dosjei nisu bili potpuni. Jednostavno, ako dosije ne bude kompletan, nema dozvole za stavljanje tržište. Vi ste zapravo e, pre dobri prema industriji i zbog toga ima puno poteškoća. A rezultat je da se sve ovo nalazi u okolišu i svi lagano umiremo od različitih vrsta karcinoma zbog e, nedostatka pravih e, analiza. Hvala. E, hvala da je ova vrlo važna tema danas nalazi na dnevnom redu i hvala predstavnicima komisije na objašnjenjima. Primjedba koja je malo provokativna, obavijestili ste nas da vas neke stvari brinu. Legica Rivazi upravo o tome govorila. Rekli ste također da vas brinu izolirane inicijative država članica. Kada govorite o dionicima, spominjete države, industrijski sektor i dionike iz trećih zemalja. Postoji kategorija osoba koja može itekako djelovati na industrijalce e, tako što koriste ili ne svoju kreditne kartice, a isto tako na izborima utjecati na političare. Dakle, Radi se o potrošačima i biračima. Međutim, kako bi oni mogli djelovati, potrošače treba obavijestiti, a e, udruge potrošača i kako traže da se e, načine oznake proizvoda, dakle etikete, koje će se temeljiti na načelu Nutri-Skora, dakle e, gdje se detaljno mora staviti što se koristi. Moje pitanje budu li udruge potrošača iz Europe hoće li one biti dovoljno u suradnji s komisijom kada se bude izrađivao prijedlog i isto tako hoće li potrošači biti svjesni eh, takvim detaljnim etiketama što eh, kupuju. Hvala. Evo, predlažem da vam pitanja budu kratka i to će dati vremena kolegama iz komisije da odgovore e, iscrpno na ta pitanja. Sljedeća govornica, izvolite. Da, kad govorimo o procedurama za prilikom pronalaženja opasnih tvari, da li postoji u okviru EU e, ubrzani postupak u trenutku kad se takva tvar pronađe? možda je teško promijeniti e, cijeli niz zakonodavnih akata. Možda bi ovo bilo rješenje. A drugo, hoćete li ili ne zaustaviti dansku vladu e, koja, e, gdje imamo znači mikro e, tvari koje onda se upotrebljavaju i migriraju u hranu. Ja mislim da EU jednostavno ne reagira dovoljno e, brzo vezano uz to. Vrlo kratko. Moram inzistirati na strategiji netoksičkog okoliša. To je bio pravni zahtjev u okviru e, akcijskog plana za okoliš. A ja ne vidim kako će nas odgađanje E, dovesti do osiguranja s jedne strane zdravog okoliša za građane, s druge strane očuvanja bioraznolikosti. Kad govorimo o riču, danas o njemu ne govorimo, no o svemu ostalom o čemu govorimo mora biti predmet djelovanja. Ja sam pozvala na to. E, ne smijemo sad ponovo potrošiti četiri godine promatranja, analiza, analize, procjene postupaka prilikom utvrđivanja rizika, upravljanja rizicima i tako dalje. Ja smatram da ovo sve, ne bih željela biti gruba, je e, presporo i očekujem od komisije da obavi svoj posao. Gospođa Hazekam, izvolite. Hvala. Želim zahvaliti komisiji na odgovorima, no moramo priznati da smo dobili vrlo e, škrte odgovore. Govorite nam o tome da u okviru parlamenta imamo različita mišljenja i u tome naravno je i problem. Industrija smatra da nije potrebna, potrebno novo zakonodavstvo, političari su isto tako podijeljeni budući da neki su više otvoreni argumentima lobije, e, lobista industrije. Zbog toga su nam potrebna neovisna nadležna tijela a ne da i dalje e, slušamo ljude koji zbog političkih ili gospodarskih razloga se okreću jednoj ili drugoj strani. Kad govorimo o izvješću, na primjer e, odbora za pesticide, kad pogledate isto rezultate refita, e, možete možete mi reći da je zbilja potrebna reforma i kada će se to dogoditi? Hvala. Hvala komisiji na odgovorima. Moram se složiti s kolegama koje, koji su rekli da neki odgovori nisu bili dovoljno jasni, budući da smo ovdje suočeni sa vrlo ozbiljnom situacijom. Kolege su rekle da moramo isto tako e, dočekati i što prije E, osmisliti dugoročnu strategiju Europske unije za netoksični okoliš. Mi dugujemo to građanima. Oni moraju znati da se i okoliš, zaštita okoliša i njihovo zdravlje uzima ozbiljno. Trebam također podcrtati i ozbiljnu situaciju koja se tiče endokrinih disruptora. Imamo studije koji pokazuju jasnu poveznicu između ozbiljnih bolesti i problema sa e, plodnošću u državama članicama sa uporabom endokrinih e, disruptora. Imamo studije e, kod trudnih žena i tu su isto tako prepoznati e, veći nivoj endokrini, endokrinih disruptora i u trenutku kad je dijete rođeno također imamo razinu, veću razinu endokrinih disruptora e, koja je kod njih e, pronađena. Zbog toga ta poveznica je jasna. Trebamo vidjeti kako ćemo reagirati, hoćemo li na pravi način e, zaštititi naša, našu novorođenu djecu. To je pitanje koje se tiče cijelog društva, potrebna nam je zaštita našeg okoliša, zraka, vode. Moramo e, jasno osmisliti pravila što se tiče uporabe e, endokrinih disruptora svugdje u svim proizvodima. Želim jasne odgovore. Hvala. Evo sad ću dati riječ e, predstavnicima komisije. Izgleda da ovdje smo suočeni sa velikom zabrinutošću e, zaposni, zastupnika. Svi su zabrinuti e, što se tiče uporabe kemikalija i utjecaja na okoliš, na čistu vodu, na zrak. Evo, da, znam da je malo vremena. U prvom krugu ste dali relativno jasne odgovore, no ovaj odbor želi jasne odgovore na neke zabrinutosti budući da su e, određene opasnosti jednostavno prevelike. Hvala. Prije jedna opća primjedba. Nije da mi sad ne želimo biti jasni, no Činjenica je da ne možemo sad tu predvidjeti koji će biti program sljedeće komisije. U političkim smjernicama izabrane predsjednice komisije zaštita okoliša i zaštita zdravlja građana je prioritet. Tu je pitanje ne samo klime, nego i okoliša. Imamo tu također i poglavlje koje se tiče zaštite europskih građana i europskog načina života. Radi se o smjernicama, e, a e, posao je u tijeku. Mi ne možemo znati što će komisija napraviti. Nama je to potrebno znati nakon imenovanja nove komisije prvog studenog imat ćemo sve te činjenice i nakon toga ćemo točno znati što trebamo napraviti. Prije toga mi te informacije nemamo na raspolaganju i ne možemo znati što će točno komisija napraviti. A sada kad govorimo o nekim pitanjima, prije, prije svega pitanje gospođe Dali da, kad govorimo o kružnom gospodarstvu, mnogo toga još moramo napraviti, no unatrag pet godina jako puno toga smo napravili. Prije pet godina mnogi uopće nisu znali što je to kružno gospodarstvo. Mogu reći da unutar ove komisije je napravljen veliki posao na području strategije o plastici. Imali smo različite te inicijative, te također zakonodavstva Imali smo, na primjer, e, uredbu o uporabi, e, jednokratnoj uporabi plastike. Imali smo također i e, zakonodavne akte o sekundarnim sirovinama. Imali smo komunikaciju od otpada do sekundarnih sirovina. Sve to morate imati na umu. Mnogo toga je napravljeno i mnogo toga još ostaje za napraviti. No, to je u rukama sljedeće komisije. Ta, ona će nastaviti rad na kružnom gospodarstvu. A sada konkretno pitanje o proceduri Eh, vezano uz eh, opasne tvari u Danskoj. Ja ne znam kako to funkcionira, no postoji eh, stotine takvih slučajeva s kojima se suočava komisija, procedure su ustanovljene i E, to se rješava, no ja ovaj slučaj ne poznam. A sada e, pitanje koje se tiče e, prehrambenog označavanja, označavanja hrane. Komisija već cijeli niz godina se bavi tom temom. U Europi postoji detaljna informacija koja je jedna od najdetaljnijih uopće informacija koje se daju potrošačima na naljepnicima moramo nastaviti na tom području. Kolege iz Digi Santea su također e, osmislile i provele jednu analizu vezano uz ovu temu i sljedeća još komisija, još jednom to moram ponoviti, će e, vidjeti koje, koji su zaključci te e, studije i da li je potrebno onda isto tako e, predložiti zakonodavni prijedlog i na koji način. Ne znam kakav će biti nastavak e, cijelog ovog predmeta, no u svakom slučaju vjerojatno će sljedeća komisija imati dovoljno informacija na raspolaganju kako bi nastavila radom na ovom predmetu. Vrlo kratko dugujem e, informaciju, odgovor e, u, na pitanje u prošloj rundi o otpadu i o novim zakonima koji se tiču klasifikacije otpada. To je stupilo na snagu prošle godine, to se još uvijek mora e, transponirati u države članice, moramo e, provesti ovo zakonodavstvo, moramo provjeriti da svi rade stvari na pravi način, no radi se o novim zakonodavnim e, aktima i u tom smislu moramo osigurati da cijeli postupak se provodi na najbolji mogući način u državama članicama. Kad govorimo o smanjenju populacije pčela, e, okrećem se kolegama iz e, zdravstvenog odjela, odjela za zdravlje. Mi znamo da u svakom slučaju smanjenje populacije polinizatora predstavlja veliki problem e, svugdje u svijetu pa i u Europskoj uniji. Situacija je hitna i općenito e, slika je crna. Mi smo toga svjesni. Kad govorimo o nanomaterijalima, gospođa Rivazi je govorila o tome. Imamo zaht u ovom trenutku smo imamo e, imali u okviru riča e, promjene e, zahtjeva što se tiče klasifikacija i registracije nanomaterijale. To je nešto što je potpuno novo i to će nam dati dodatne informacije o nanomaterijalima. To će sa sobom povući i analize što se tiče karakteristika nanomaterijala, jesu li tip takvi materijali opasni za okoliš, za ljude i tako dalje. To će sa sobom e, dovesti i do e, određenih planova za upravljanje takvim e, rizicima. A kad govorimo o djelovanju komisije, ova komisija je usvojila strategiju za endokrine disruptore prošle godine. Imamo akcije u tijeku, jedna je procjena prikladnosti cijelog zakonodavstva E, provjerava se sukladnost, provjera se isto tako i logika pravne intervencije. Rezultat će biti jako važan, budući da to će vjerojatno i može dovesti do promjene zakonodavstva, no moramo e, čekati i pričekati da se ova promjena e, provjera završi. Kad govorimo o informacijama, isto tako namjeravamo osmisliti jedno jedinstveno mjesto gdje će se moći dobiti sve informacije o endokrinim disruptorima, gdje ćemo imati na raspolaganju znanstvene studije, relevantne informacije i tako dalje. Kao što sam rekao, e, ova provjera primjerenosti zakonodavstva koja je u tijeku može dovesti do promjene samog zakonodavstva. E, znate u svakom slučaju da e, nam je malo vremena ostalo na raspolaganju. U svakom slučaju smo zapisali ono što ste rekli. Zapisali smo vaše prioritete i vaša obećanja, ono što je izabrana predsjednica komisije u svojem govoru, svojoj izjavi navela. Ono što mogu reći da često imamo situaciju gdje zapravo između mandata eh, komisija na odlasku jednostavno ne djeluje dovoljno i odgađa određene korake do sljedeće komisije. Ponekad se mm, potrebno djelovanje ne provodi, a to e, nije uopće e, nešto što e, zadovoljava naše građane. Moramo biti svjesni toga da je potrebno da odgovorimo na zabrinutosti građana. Nemojte, molim, vas, izgubiti se u toj tranziciji između dvije komisije. Da, e, hvala vam još jednom što ste bili s nama. Teško je ponekad biti pred članovima odbora, odgovarati na pitanja, no u svakom slučaju hvala vam na na naporu i na informacijama koje ste nam dali. Thank you, colleagues. Um, now move on to the next... Dragi kolega, sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, razmjena gledišta s Europskim revizorskim sudom o e, posebnom izvješću e, koje se tiče mjera EU-a za e, prekograničnu, zdravstvenu zaštitu, ambicije i bolje upravljanje. Gospodin Peter Welsh je s nama. mislim da ću u određenom trenutku morati napustiti svoje predsjedničko mjesto. Gospodine Velš, daje vam deset minuta, evo, e, pa nam recite e, nešto e, o ovoj temi koja je izuzetno važna. Hvala što ste, danas, što ste me danas pozvali, da u svakom slučaju želim čestitati ekipi koja je radila na ovome, obavili su jako dobar posao, a komisija je bila vrlo konstruktivna i um, učinkovita tijelo, tijekom cijelog procesa, bez obzira što nismo uvijek bili uvjereni da su sve poduzete mjere i najučinkovite. No, to je naravno bio i cilj da prepoznamo eh, na koji način eh, funkcionira cijeli ovaj postupak. E, budući da imamo mnogo novih zastupnika u parlamentu, želio bih isto tako nešto reći o ulozi revizorskog suda, e, u davanju mišljenja i tako dalje. Ja sam direktor vijeća koji e, prije svega se bavi, znači vijeća jedan koji se bavi održivim korištenjem prirodnih resursa. Ja sam slušao rasprave i u prethodnu raspravu u tom smislu bi vas želio e, podsjetiti da smo isto tako e, napravili i reviziju zakonodavstva što se tiče sigurnosti hrane, a i također jedno izvješće o e, pesticidima. E, moji kolege će također poslušati vašu razmjenu mišljenja sa povjerenikom Velom, budući da je to nešto što nas izuzetno zanima. Nadam se da vam je to takva informacija relevantna. Ovdje se radilo izvješću koje je željelo povjeriti e, ambicioznost europskog zakonodavstva i komisije. Radi se o e, pitanjima koja su bila teška, isto tako su ciljevi bili dosta teški za postići. E, tu smo analizirali prekogranično e, zdravstveno osiguranje, direktivu o prekograničnom zdravstvenom osiguranju. Neke stvari su spomenute u samoj direktivi. Mislim da inicijalni projekt je započeo prije 12 godina, tu smo također analizirali i dijelovanje djelovanje na području rijetkih bolesti. Mislim da i tu također djelujemo, djeluje se već deset godina. Teško vam je vjerojatno pročitati ovaj slajd i dijagram koji je na slajdu, ali ovo vam pokazuje e, koliko je teško i složeno postići ono što želimo postići. Tu e, pokazuje se koji su to tokovi pacijenata između e, jedne e, države članice u drugu i to unutar e, unutar odredbi direktive. Imamo dvije trećine pacijenata koji dolaze iz Francuske. Neke dvije ili tri države članice nam nisu dale informacije, no iz ovog dijagrama možete vidjeti da postoji bila e, složeno kretanje i mobilnost. I Postoje također i znakovita bilateralna mobilnost između određenih država članica.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 što smo mi analizirali? Mi smo analizirali nadzor e, provedbe direktive od strane komisije, te isto tako davanje e, informacija pacijentima. E, analizirali smo olakšavanje razmjene informacija vezano uz podatke o pacijentima, te također inicijative što se tiče rijetkih bolesti. Evo, ovo je pregled onoga što smo pronašli koji su bili rezultati naših istraživanja. Mislim da e, točke 2 i 3 e, možda nisu dovoljno e, učinkovite. U svakom slučaju ćemo to objasniti. Direktiva je e, stupila na snagu prije nekog vremena, tada smo imali cijeli niz tužbi što se tiče e, davanja nejasnih informacija pacijentima ono što mi smatramo da je složenost ovog okvira takva da je teško davati e, jasne informacije pacijentima. Stručnjaci su nam rekli da nacionalne kontaktne točke mogu dati bolje informacije o pristupu, na primjer, Europskoj referentnoj mreži za rijetke bolesti. To je nešto što smo e, unijeli u naše izvješće. Naše preporuke su sljedeće Komisija mora napraviti e, više kako bi podržala rad nacionalnih kontaktnih točaka. Cijenimo što smo 2018. godine imali osmišljavanje instrumentarija, to je bilo korisno i dobar razvoj kako bi nacionalne kontaktne točke bile e, pristupačnije e, potencijalnim pacijentima no postavljamo si pitanje kakvo je, kakav je nastana, nastavak rada vezano uz taj instrumentarij. Također, e, stručenci smatraju da e, rad u okviru Europske referentne mreže također mora biti pokriveno radom e, nacionalnih kontaktnih točaka. To su, evo, to je ono što smo E, pronašli i ono što preporučamo. Kad govorimo o e, prekograničnoj razmjeni zdravstvenih podataka, kad govorite o zbilja složenoj mobilnosti pacijenata preko granica, onda je teško e, osmisliti okvir koji funkcionira. Naravno, to znači dobro upravljanje projektima komisija nije postigla ono što je željela i što je mislila postići e, do kraja završavanja izvješća e, situacija se nije poboljšala no korištenje e, ove arhitekture zapravo koristi za razmjenu informacija između Finske i Estonije mogu reći da takva struktura nije e, uspjela zaživjeti šire države e, članice e, su spremne primati informacije, no e, velik broj država članica nije u trenutku kad smo završili, e, izvještaj e, bilo spremno i opremljeno kako bi na učinkoviti način slali informacije o svojim pacijentima. Mislim da kad je ovaj projekt osmišljen, komisija je vjerojatno bila previše optimistična i zadali su si previsoke ciljeve kako bismo pripremili bolju razmjenu, prekograničnu razmjenu podataka u budućnosti, komisija mora isto tako provesti neovisnu procjenu onoga što je napravljeno, te također vidjeti da li i health akcije također e, su dovoljno troškovno učinkovite te da li nude e, brze solucije što se tiče ovih problema. Treće, radi se o emotivnom i teškom pitanju rijetkih bolesti. Svi bismo željeli eh, biti svjedoci velikog napretka vezano uz ovo Komisija je započela rad na ovome 2008. godine. Imali smo isto tako RN-ove koji su uključeni u strategiju od 2014. godine, no postavlja se e, pitanje izazova što se tiče e, učinkovitog funkcioniranja te financijske održivosti teško je e, procijeniti e, rad partnera, to stvara dodatni administrativni teret i e, otežava cijelu procjenu. Ove mreže u ovom trenutku imaju financijski okvir u okviru kojeg se upravlja, no on nije dovoljno jasan i precizan. Ono što bi bilo dobro i očekujemo od komisije da provjeri učinkovitost strategije, da utvrdi radi li se o ispravnoj strategiji, da li se treba napredovati i u kojem smjeru. Mi smatramo da isto tako moramo, e, mora komisija osmisliti načine kako bi odgovorila na izazove s kojima su suočene europske referentne e, mreže. Isto tako moramo imati i transparentnije financiranje. Na nekim e, znakovitim područjima mi smo vidjeli napredak, no isto tako mnogo posla je pred komisijom. Moramo provesti jasnu, jasnu analizu onoga što je napravljeno te procijeniti u kojem smjeru se treba ići u budućnosti. Imamo isto tako jedan e, dokument parlamenta iz veljače vezano u to, te parlament je tamo e, zaključio da prije svega e, rezultat mora biti na korist pacijenata koji su uključeni u ovaj cijeli proces. Nadamo se da smo ovim izvješćem osmislili konstruktivni doprinos ovoj raspravi. Hvala. Gospodin Lize. Hvala. Zahvaljujem gospodinu Velšu na prezentaciji. Provedba, prezentacija provedbe komisije pokazuje da prekogranične propisi ne funkcioniraju baš dobro i revizorski sud je to potvrdio. Imamo ambiciozne mjere komisije iz prošlosti, ali i mnogi ciljevi nisu postignuti. Bolja, bolje, bolja uprava u korist naših e, građana i pacijenata nije postignuta. Rekli ste u vašim prezentacijama da treba bolje upravljati ljudskim resursima u zdravstvenim organizacijama. Znam da možemo mnogo više toga učiniti za naše građane, ali trenutno nema dovoljno informacija o njihovim pravima. E, ovakva prekogranična zdravstvena skrb se ne koristi baš mnogo. Vi ste rekli da ima jedna država članica koja odrađuje veći dio posla i veći dio građana odlazi na liječenje u tu državu članicu. Možda bi bilo dobro unutar Europske unije potaknuti ovakve tokove preko granice. E, to bi olakšalo situaciju u ovom sektoru. Osim toga, digitalizacija. E, mi ne koristimo još uvijek e, sve mogućnosti koje ste vi opisali u svojoj prezentaciji. Ja se slažem s vašim preporukama. Mislim da bi novu komisiju trebalo potaknuti na postizanje ambicioznih ciljeva i zahvaljujem revizorskom sudu na ovoj detaljnoj prezentaciji. Dobar dan, hvala vam na prezentaciji. Imam tri pitanja. Prvo, Čvrsto vjerujem da bismo trebali uspostaviti specijalizirane centre za rijetke bolesti. Ti centri bi trebali biti uključeni u Europsku referentnu mrežu. Mogu ishvatiti koje su prepreke zbog kojih dolazi do tako spore provedbe e, u radu ovih mreža. Ali imamo e, dva sustava e, prekogranične zdravstvene skrbi koje postoje paralelno. Kako možemo poboljšati pristup informacijama? Vi ste govorili o nacionalnim kontaktnim mjestima, ali još uvijek treba mnogo toga napraviti u pogledu informacije kako bismo imali pristup lijekovima i skrbi, pogotovo za pacijente s rijetkim bolestima, ali općenito za sve građane kako bismo omogućili jednake šanse u dijagnosticiranju i davanju lijekova i liječenju svih pacijenata. Neke države članice očekuju podršku komisije kako bismo imali jasnija pravila o Europskoj referentnoj mreži, pogotovo što se tiče upućivanja pacijenata. I postoji takva podrška eh, sa strane država članica koja se pruža Europskoj referentnoj mreži. Mislite li da bi komisija onda trebala povećati svoju ulogu u davanju takve podrške? Hvala vam unaprijed na odgovorima. Hvala, gospođo Kolon. Hvala lijepa na vašem izlaganju. Što se tiče eh, prekogranične zdravstvene skrbi, kažete da je politika ambiciozna, ali da rezultata zapravo još nema u prevelikoj mjeri, što je šteta. Postavilo se pitanje kako pomagati državama članicama. Difuzija informacija je važna u državama članicama, ali svi oni nisu umreženi i nemaju svi e, sustav e-zdravstva. Kako dakle da informacije e, dođu iz jedne zemlje u drugu? A isto tako vrlo je važno e, znati i detaljnije informacije cijena lijekova, način zdravstvene zaštite, koje se lijekovi e, plaćaju. E, to je naročito važno za ljude koji imaju teške bolesti, za koje možda lijekove e, ne mogu dobiti preko socijalnog osiguranja. Dakle, treba razmjenjivati informacije i o cijenama lijekova u svim državama članicama i to trebaju državne uprave znati. Što će se napraviti da se to olakša. Da li direktiva već tome pridonosi i da li e, u protivnom i tu ideju mogu podržati i komisija i države članice. Gospođa Hvala. Hvala. Zahvaljujem gospodine na vašoj e, prezentaciji, skromnoj prezentaciji o toj važnoj temi. Europska mreža za e, rijetke bolesti pokazuje da je razina e, na Europskoj uniji da je razina Europske unije potrebna u pristupanju ovakvim zdravstvenim problemima, pogotovo što se tiče borbe protiv raka i posebice u dobnoj skupini djece. Budućnost ovih mreža mogla bi se dovesti u pitanje i zato vas molim da nešto više kažete o okljevanjima u djelovanju na ovom području. Gospođa Špurek. Hvala. Zahvaljujem Revizorskom sudu na ovom izvješću. Htjela bih istaknuti jedan problem. E, Prema nedavnim podacima 2018. godine 3,9% europskih građana, e, radno sposobnih građana, e, živjeli su u drugoj državi članici, a ne u matičnoj državi, a od toga 0,05% europskih građana, kao što kaže u izvješću, e, iskoristili sustav e, koji je uspostavljen na temelju e, direktive iz 2011. Ja mislim da tu to pokazuje da trenutni sustav zapravo e, ne daje mogućnost građanima da pristupe zdravstvenoj skrbi u drugoj državi članici, odnosno obeshrabruje ih. Jeste li analizirali te podatke kada ste pripremali ovo izvješće? Hvala, gospođa Rivazi. Hvala lijepa. Hvala na izlaganju. I moram reći da kad ste nam prikazali vaš slajd, pokazali ste tokove koji idu iz jedne države u drugu. Bilo bi mi drago da nam to objasnite. E, što oni koji su u Norveškoj ili Švedskoj idu u Španjolsku? Je li to zbog cijene? To je vrlo važna informacija. Ili oni pak idu u tu zemlju zato što su tamo bolnice bolje ili pak zato što žive kao umirovljenici u Španjolskoj. A e, ništa nije stajalo ovdje u Francuskoj, možda Francuska nije dala podatke. Ali vas molim dakle za objašnjenje. Što se tiče prekogranične skrbi, na primjer borelioza, e, mnogi ljudi su otišli u Njemačkoj jer nisu mogli za boreliozu, odnosno Lymeovu bolest, e, dobiti istu dijagnozu kao u Francuskoj. Isto tako vezano za lijek Botrilox. E, ljudi su išli kupovati u Belgiju, Njemačku ili Španjolsku drugi lijek zato što ovaj lijek više nije e, bio dostupan u Francuskoj. Inače, e, e, moje pitanje je vezano i zato što nekih lijekova nema dovoljno. 600 lijekova u Francuskoj. Zato što E, su u nekim državama e, sami lijekovi i jeftiniji, odnosno skuplji, ali isto tako zato što farmaceutske tvrtke ne proizvode neke lijekove e, zato što više za njih ne postižu željenu cijenu. Dakle, revizorski sud bi zapravo mogao načiniti ono što je SAD napravio. Dakle, javno tijelo koje proizvodi lijekove i to su e, najnužniji lijekovi. Mogli bi proizvoditi čak i e, osnovne sastojke, dakle primarne sastojke za lijekove, zato što 85% takvih primarnih sastojaka lijekova sada se proizvodi u Aziji. Dakle, više nemamo čak niti sigurnost opskrbom lijekovima. Jer e, trebalo bi dakle javno tijelo zato što strategija javnih tijela nije ista kao privatnih. Hvala, gospođa Kovčinska. Izvolite. Hvala. Poštovani kolege, zahvaljujem na ovom dokumentu i na poslu koji je odradio Europski revizorski sud u e, prekograničnoj skrbi potrebno je provjeriti e, prikladnost zakonodavstva. Pročitala sam dokument i odgovore Europske komisije. Europska komisija bi Europska unija bi trebala svakako ojačati ovu vrstu zdravstvene skrbi. Zdravstvena situacija e, na prekograničnoj razini nije na naznačajnoj razini u odnosu na skrb koja se pruža unutar država članica. I zato bismo trebali djelovati usklađeno kako bi ovakva vrsta skrbi bila u korist građana Europske unije. Dakle, im svodi podršku strategijama informacije i komunikacije koje se primjenjuju u postupcima pružanja zdravstvenih usluga. Po mom sudu, prekogranična zdravstvena skrb je usko vezana uz zdravlje zato što je to temelj za razmjenu informacija među državama. E, zdravstvena skrb može se e, pružati i elektroničkim putem, ali i rješenjima koja još uvijek ne mogu biti provedena, ali će možda biti provedena u budućnosti. I zato prekogranična skrb usko se veže uz e, tehnologije budućnosti, na primjer e-recept, e, baze podataka i tako dalje. O tome ovisi život mnogih e, građana koji putuju zemstvo. liječnici u drugim državama članicama moći će tako pristupiti informacijama o određenom pacijentu. Također želim nešto reći o referentnim mrežama za e, rijetke bolesti. Ta mreža, ta mreža uživa veliku podršku u mnogim državama članicama i zato pitam komisiju kad mislite predstaviti jasnu perspektivu što se tiče budućeg financiranja te mreže i što se tiče njezinog razvijanja kako će se ta mreža spojiti na nacionalne sustave imajući na umu to da će taj postupak zasigurno biti težak politički gledano. Hvala. Oprosti Mirjam, nisam te vidio, samo sada na kraju, pa izvoli imaš riječ. Hvala, mislila sam da me ignoriraš. Hvala na ovoj prezentaciji. Htjela bih naglasiti posljednje što e, ste vi rekli. Rekli ste da moramo poboljšati život naših građana i to je krajnji cilj svih naših napora. Ali pitam se je li bit svega to da imamo pacijente koji ne mogu iskoristiti postojeći potencijal ovakve direktive. Imamo malo pacijenata koji znaju koja su njihova prava u pogledu traženja zdravstvene skrbi izvan matične države gdje imaju državljanstvo. To se treba riješiti na razini Europske unije. Jeste li već primijetili neke najbolje prakse gdje su neke zemlje Mm, se pokazale jako kvalitetnima u svojim rješenjima. Još nešto je problematično po mom sudu, a to su kašnjenja u razmini informacija i podataka o pacijentima, mislim na zdravstvene kartone. Kako se to može riješiti? Moja zemlja je na periferiji Europske unije. Htjela bih znati kako će tokovi pacijenata ići iz zemlje u zemlju kad imate pacijente koji dolaze sa perifernih država, iz perifernih država članica. A to, a mnogi kolege su spomenuli također pitanje e, rijetkih bolesti. Imamo milijune građana u Europi koji imaju ovakve bolesti, a postoji problem financijske održivosti. Kako možemo najbolje pomoći ovakvim pacijentima koji imaju rijetke bolesti? Vi ste spomenuli mehanizam financiranja koji se mora pojednostaviti i učiniti transparentnijim. Htjela bih nešto više pojedinosti u vezi s ovom inicijativom, odnosno prijedlogom. Možete li reći kako možemo pomoći ovim pacijentima? Hvala. Izvolite, gospodine Welsh, možete li odgovoriti na pitanja kolega? Jana Gligor je također s vama iz Digisantea. Ako želite, možete i vi nešto reći. Oprostite, još e, se jedan kolega javio za riječ, ali nakon toga dajemo riječ gospodinu Welšu. Gospođo Hazekamp, oprostite, e, ipak e, sam još uvijek malo pospan, izgleda morat će me netko zamijeniti kasnije ako vidite da dolazi do promjene u za stolom predsjednika, to će biti u redu. Hvala. Komisija ako želi komisija prvo govoriti, meni je to u redu, recite mi kako želite da nastavimo. Kako god želite, kaže predsjednik. Pitanja su vam bila jako zanimljiva. E, činjenica je e, da je, su mnogi među vama rekli E, da bi htjeli znati puno više o tome e, koliko se ljudi liječi prema ovoj propisu i prema ovoj uredbi. moja ekipa i ja osobno pozabavili smo se e, dosta dugo pokušavajući slijediti tokove i shvatiti kamo ljudi idu. I pokušali smo zapravo na jedan razuman način pretpostaviti zašto ljudi idu. E, naravno da nije logično da Francuska šalje toliko ljudi u inozemstvo, a Francuska je prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji država s najboljom zdravstvenim sustavom. Dakle, oni ne idu nužno u inozemstvo zato što bi zdravstvo bilo bolje drugdje. Možda bi se moglo raditi o rijetkim bolestima, ali čini se da to nije tako. Međutim, Francuska zapravo ne luči između direktive i uredbe i to je problematično. A dvije trećine podataka o liječenju u drugim zemljama dolaze iz države koja ne pravi tu razliku. Dakle, tu imamo problema s podacima. Komisija je zapravo odgovorila da mi koji živimo u inozemstvu ćemo vjerojatno biti ti koji će najčešće otići u inozemstvo, odnosno vratiti se kući na liječenje. Dakle, e, otvoreno govoreći, možemo pretpostaviti da Estonci koji žive u Finskoj će u Finskoj dobiti recept i onda će možda po otići u Estoniju. Bilo bi zaista interesantno da dobijemo više informacija o tome, zato su nam potrebne bolje informacije. Međutim, moramo raditi s podacima koje raspolažemo, a i komisija također radi na isti način. Gospoda Met je zapravo e, rekla nešto što je izuzetno e, bitno. Sustav je vrlo složen e, za pacijente, naime njima se čini da je sustav vrlo složen. Mehanizam za povrat troškova nije jedan, nego ih ima mnogo. a e, teško je tražiti toliko od pacijenata, mislim teško je tražiti od njih da shvate kako funkcioniraju svi ti mehanizmi. Na neki e, srednji rok bi trebalo procijeniti na koji način se svi ti okviri mogu pojednostavniti jer to bi zaista e, bio kvalitativni pomak. Spomenula se i mirovina. I vidimo e, da dio tih tokova jesu ljudi iz hladnih zemalja koji se nastanju u toplim krajevima. Nadalje što se tiče informacijskog sustava. To nije nešto što glavna uprava Sante može rješavati, već komisija u cijelosti. Trebao bi biti načina upravljanja složenim informatičkim projektima. Treba također vidjeti koliko bi to koštalo s jedne strane i što bi to donijelo u praktičnom smislu. Znam E, da je e, bilo pokušaja da se uvedu e, razmjena podataka iz zdravstva postojala na nacionalnoj razini već je to teško uspostaviti. Ali vidimo iz ovog izvješća da zapravo nema povezanosti među pojedinim državama niti planova za to, ali e, to zapravo znači da ne mogu sve države međusobno komunicirati putem informatičkog sustava. Neke mogu, neke ne mogu. Dakle, kada bi se imao takav jedan projekt, e, to bi bilo jako složeno. A zapravo s vremenom se zapravo pitam je li taj centralizirani sustav e, i pristup najbolji? E, nešto što se činilo modernim prije deset godina, neće to nužno biti sada niti za pet godina. Mislim da je odgovor na e, mnoge od ovih pitanja i da se treba izdvojiti više vremena i novca. Mislim da sam mm, tematskog e, stajališta odgovorio na pitanja na koje sam mislim bio u stanju odgovoriti. Što se ostatka tiče, ako je ikako moguće, rado bih e, ponovno uzeo riječ nakon što komisija izloži svoje stajalište. Hvala na ovim odgovorima. A sada dajem riječ gospođi Glivor koja je na čelu e, odgovarajuće službe u glavnoj upravi Zahvaljujem Revizorskom sudu na ovom izvješću koji će nam biti vrlo koristan, naročito u našim odnosima s državama članicama, jer zdravstvo je ne zaboravimo u nadležnosti država. E, što se tiče e, podataka o pacijentima i elektronskim e, receptima. To je važno za razmjene, a važno je i za e, mreže, referentne mreže u Europi i načina na koji se oni odražavaju u nacionalnim e, sustavima. Zahvaljujemo revizorskom sudu zato što će e, procjena situacije Europskog suda zaista pridonijeti poboljšanju direktive. Sama direktiva ima zapravo dva dijela, i uredbu i direktivu. To je zapravo složen sustav i pokušali smo za direktivu dati nacionalne kontakte točke, a naročito smo htjeli da se ta dva zakonodavna akta budu u e, međusobnoj sprezi. Jedna koja se odnosi za pružanje, liječenje u inozemstvu, a druga se odnosi na građane koje žive u jednoj drugoj državi članici. Što se tiče korisnika direktive, Otprilike 2 milijuna osiguranika u Europi su iskoristili e, prednosti iz uredbe, a manje ljudi je išlo u inozemstvo po, na liječenje. Dakle, to je manji učinak direktive, što je vjerojatno i normalno. Imamo e, niz instrumenata koji ćemo i dalje pružati, kao i sve informacije, uključujući informacije o europskoj referentnoj mreži. Što se pak tiče digitalne infrastrukture e, u zdravstvu, to je sasvim nov projekt o razmjeni podataka među državama članicama na dobrovoljnoj je bazi 22 države članice žele u njega ući do 2022. godine. Mislimo da će se pridružiti druge države članice u želji da sudjeluju u tome, a vjerojatno bi trebali dobiti i financijsku potporu. Treba dakle imati i nacionalna kontakt, se uspostaviti nacionalne kontaktne točke, a dio će biti povezano i e, s instrumentom za povezivanje Europe. Vrlo je važno da se razvije struktura na nacionalnoj razini. Nedavno su neke države članice donijele zakone za uvođenje elektroničkih zdravstvenih podataka. Situacija je tu jako različita od države do države. Pratimo situaciju vrlo redovito i na kraju drugog tromjeseća imali smo dakle informacije iz Estonije e, preko 2000 recepana iz, i recepata to je za Fince u Estoniji. A onda e, smo dobili da se taj podatak e, udvostručio preko 40 e, tisuće. A sada ćemo vidjeti kakva je situacija između Češke i Hrvatske. To je nešto o čemu ćemo saznati u podacima iz ovog tromjesečja. Malta i Portugal također su dobili dozvolu da počnu s tim razmjenama. I sada ćemo krenuti u postprodukciju, kako mi to nazivamo u našem žargonu, i u sljedećih nekoliko mjeseci ćemo vjerojatno imati više podataka o tim razmjenama. E, sama interoperabilnost nije jednaka od države do države. E, pokušavamo obučiti države o tome kako da rade. Izdali smo preporuke sa standardnim specifikacijama, ali isto tako i uvjetima gdje bi se omogućilo da razmjena podataka bude sigurna. Razmjena, dakle, mm, podataka različitih vrsta eh, od mm, zdravstvenih kartona do slika. Možda neće biti moguće među svim državama, ali barem prekogranično među susjednim državama, jer to bi moglo omogućiti uštede. E, ponekad bi se to omogućilo da se izbjegne da se ponovno izrađuju laboratorijski e, laboratorijske analize ili pak e, komplicirani pregledi. Postoji i projekt IRN koji je vrlo složen i sada pokušavamo dobiti certificirane partnere, a to bi bile bolnice koje će biti referentne centri za pacijente s rijetkim bolestima. To je dakle referentna mreža i preko 200 centara je u toj mreži e, referentnih institucija. Načinit ćemo i e, natječaj za nove takve referentne mreže, odnosno centar da uđu u referentnu mrežu. E, to rade u osnovi države, ali mi ih podržavamo. I za sada imamo preko 740 različitih panela koji raspravljaju o rijetkim bolestima. Više od 2000 doktora tako su povezani u mrežu i mogu raspravljati unutar takve mreže. Surađujemo i s koordinatorima i tijelima iz država članica koje će pomoći izradi tog sustava i uklapanje u međunarodni sustav. A, e, također se procjenjuje integracija tih e, centara iz referentnih mreža. Ali uz, također i pratimo situaciju, međutim to je nešto na čemu treba raditi stalno e, mora se gledati kako će rezultate oni dati od 2020. do 2023. godine imat ćemo fazu evaluacije tih e, centara iz referentnih mreža. E, pozabavit ćemo se i za centre za rijetke bolesti u Europi. Naravno, ništa nije jednostavno i moram samo naglasiti kako ulogu država članica, tako i potporu koju vi možete pružiti da se stvari odvijaju na nacionalnoj razini i e, također e, se izdvajaju sredstva od otprilike milijun eura kroz pet godina e, za takve centre. To nije jako puno novca i zato države članice su jako važne jer one podržavaju dakle referentne centre a nje, i Njemačku, Francku, Belgiju recimo koje puno rade na tome da daju takav jedan doprinos jer je to vrlo pozitivno. U e, VFO za program Digitalne Europe e, također se e, izdvajaju sredstva, zatim već postoje sredstva u okviru instrumenta za povezivanje Europe, za informatiku ali također bi se za bolnice trebali organizirati e, kod koordinatora e, centri za podršku. Dakle, e, svi dionici, uključujući i vi, radite zajedno kako bi se napredovalo za dobrobit pacijenata. Moramo nastaviti raditi na tome, ali jasno je da izazova ima puno, Komisija ne može sama riješiti sva ta pitanja, potrebno je da svi u tome sudjeluju. A nadam se da izvješće Europskog e, revizorskog suda i vaše napori da će uroditi plodom. Hvala lijepa. Želi li se možda e, još netko javiti nekakvim pitanjem? Možda ako netko nije dobio zadovoljavajući odgovor. Hvala lijepa na ovoj prezentaciji i na e, tome što radite kako bi se povećala e, mobilnost pacijenata unutar Europske unije. Vjerujem da je liječenje europskih građana u inozemstvu gdje će im se u potpunosti ili djelomično povratiti troškove, da je to zaista jedno od praktičnih postignuća u području zdravstva u posljednjih nekoliko godina. E, vrlo je zato važno da se direktiva dobro provodi. Postoje međutim dvije velike prepreke za građane kojima je potrebno liječenje u inozemstvu a to nije njihovo porijeklo. Jedno je sustav e, povrata e, sredstava iznosa liječenja. To je različito od države do države. A isto tako to je izravno vezano i za financijske mogućnosti i e, proračune pojedinih zemalja. Ja sam se time bavio u Rumunjskoj i zdravstveno osiguranje u Rumunjskoj nije raspolagalo velikim proračunom za liječenje u inozemstvu. Ali i bez obzira na proračunska sredstva, e, birokratski aspekti u mnogim državama su vrlo složeni i pacijenti jednostavno odustanu od toga da traže povrat novca kad se radi o manjim iznosima a drugo je zahtjev za prethodno odobrenje e, za liječenje u inozemstvu. Tu zapravo treba dobro analizirati gdje je potrebno takvo prethodno odobrenje, a zapravo bez razloga. Europska referentna mreža je vrlo uspješna. U mnogim državama razvija se sustav e-zdravstva Važno je dakle da e, ti sustavi budu međusobno povezani i e, da budu interoperabilni. Ako se uspiju povezati sustavi, kvaliteta i broj usluga će se jako povećati i poboljšati za osobe koje traže zdravstvenu skrb u više od jedne države članice. Hvala. Hvala vama. Mislim da nema više pitanja. I mislim da ovo što ste vi sada rekli je nešto na što smo već čuli odgovor. Da li možda želite dodati još nešto? Što se tiče potpore za državu članice, za povratom novca za liječenje. Naime, e, postoje e, radionice koje organiziramo za najbolje prakse. I možda još e, par riječi što se tiče lijekova za rijetke bolesti to je nešto što komisija sada zasebno radi. E, nije pokriveno ovim propisima, već drugima. Hvala. Gospođa Mec, vi još nešto želite reći? Da, je što vrlo kratka pitanja. Ne bi li e, komisija mogla dati snažnu preporuku da se Europska referentna mreža treba službeno uključiti u zdravstveni sustav. To bi bilo jako dobro. To je pitanje kako komisije, tako i eh, To je za komisiju što se tiče revizorskog suda. Čuli smo pitanje jeste li proučili sustav eh, prethodnih odobrenja za liječenje jer ja e, mislim da ima i argumenata za to da se traži prethodno odobrenje. Jeste li to analizirali, jer to istovremeno i ograničava mogućnost e, mobilnosti e, vezano za liječenje u inozemstvu? Vrlo kratko, molim vas. Kad govorimo o dobrim praksama, E, što se tiče davanja informacija, moj tim je rekao da je Švedska jako dobra u tome. Slažem da se s tim da postoje problemi s tim da su sustavi e, nadoknade novaca vraćanja novaca različiti u različitim državama članicama. Zdravstvena zaštita je nacionalna odgovornost i Države članice imaju puno pravo organizirati e, svoju zdravstvenu zaštitu na način na koji žele, no to naravno onda predstavlja i probleme u prekograničnoj e, zdravstvenoj zaštiti. Isto bi tako bilo interesantno vidjeti u kojoj mjeri strategije za rijetke bolesti u državama članicama uključuju ovaj aspekt preko granične zdravstvene zaštite. Trebalo bi analizirati taj aspekt nacionalnih zdravstvenih politika. Evo, mislim da je to sve što sam želio dodati vezano uz ova pitanja. Hvala, hvala u istinu. Ne vidim da ima dodatnih pitanja tom smislu onda možemo zaključiti ovu točku dnevnog reda. E, izuzetno je važno da i dalje se nastavimo baviti e, prekograničnom zdravstvenom zaštitom. To je jedan od prioriteta našeg odbora. Prije zaključenja e, prije podnevnog dijela sastanka željela bih reći da ćemo početi e, ponovno poslije podne u 14.30. E, imat ćemo razmjenu gledišta sa povjerenikom Velom o međunarodnim kretanjima u području biološke raznolikosti. Želim vam ugodnu stanku i vidimo se u 14.30.